Dame i gospodo, počinjemo s javnim saslušanjem o budućnosti ZPP-a. Danas je vrlo važan korak u našem poslu, a koji se tiče reforme ZPP-a. Kao što znate, naši izvjestitelji su gospođa Ester Eranth Garcia vezano za strateške planove ZPP-a to uključuje prvi i drugi stup i novi model provedbe. E, nakon toga gospođa Ulrike Müller, e, horizontalni propisi i gospodin Erik Andriju koji će radi, koji je izvjestitelj za uredbu o zajedničkoj organizaciji tržišta. Danas ćemo čuti brojne stručnjake koji predstavljaju javna tijela, čućemo predstavnike različitih udruženja, odbora i tako dalje. Dakle, prvo imamo naša tri pozvana stručnjaka. E, prvo gospodin Jozef Miller, bivši ministar poljoprivrede iz Bavarske. Nakon toga gospodin Jacques carle iz Francuske. On je predsjednik e, poljoprivrednih strategija. I nakon toga gospodin Matijas Borst, zamjenik glavnog tajnika Bavarskog udruženja poljoprivrednika. Nakon toga ćemo čuti izvjestitelja iz odbora regija, e, gospodina Giljama Krosa. Dakle, on je izvjestitelj za odbor regija vezano za ZPP nakon 2020. i podpredsjednik regionalnog vijeća Okcitanije iz Francuske. Nakon toga gospodin John Bryan koji je izvjestitelj stručne skupine za poljoprivredu, ruralni razvoj i zaštitu okoliša e, vezano za reformu ZPP-a. Na njihov zahtjev dajemo riječ e, komisiji i općoj e, upravi Agri. Oni će nam dati određena pojašnjenja, a nakon toga ćemo imati raspravu. Onda ćemo ponovo dati riječ našim stručnjacima, izvjestiteljima i Europskoj komisiji. Javno saslušanje eh, bit će zaključeno kratkim prezentacijama naših troje izvjestitelja. Evo onda bez daljnjeg odugovlačenja možemo početi s našim dnevnim redom. Eh, za početak imamo gospodina Josefa Milera. Imate 10 minuta na raspolaganju. Oprostite što imamo e, dosta tjesan raspored, e, nećete imati puno vremena za vaše govore, e, tako da vas doista molim da budete disciplinirani u pogledu vremena. A sada dajem riječ gospodinu milaru imate 10 minuta, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, dragi članovi parlamenta, poštovani predstavnici komisije, hvala vam što ste me pozvali na ovo saslušanje i omogućili mi da iznesem svoje stavove. E, ja sam se malo sada odmaknuo od aktivne politike. Bio sam deset godina ministar i još neko vrijeme državni tajnik. Zajednička europska politika je od početka bila važan dio europske politike. Ako javnost nas i doživljava, uglavnom preko kritičkih izvješća. Na početku zajedničke e, politike e, osnove koje smo postavili je bilo osigurati život poljoprivrednicima proizvodi naših poljoprivrednika uz subvencije prodavali su se i izvozile po svijetu. Međutim, tada je došlo do promjene paradigme e, i do kompenzacijskih plaćanja. Kasnije se je došlo do razdvajanja e, tako da su se premije te spojile i to se plaćalo za zelene površine i za obradive površine. Sada komisija ponovo predlaže promjenu paradigme. Komisija na taj način želi e, odgovoriti na pritužbe koje su došle zbog dosadašnje situacije na svim razinama postavlja se pitanje može li se postići potrebna razina subsidijarnosti. Pitanje se također postavlja ne bi li bilo bolje razvijati dalje ovakvu poljoprivrednu politiku kakva je sada i izvršiti korekcije tamo gdje je to potrebno. Velike prednosti zajedničkog poljoprivrednog tržišta su van svake sumnje. Od toga mogu profitirati i svoj proizvođači i potrošači u podjednakoj mjeri. E, iz razloga eh, pravila o tržišnom natjecanju i eh, administrativnih uvjeta eh, moramo imati na umu kakve obaveze tu treba izvršavati. Bojim se da ako se sada odgovornost prebaci na zemlje članice, pobudit će se neka očekivanja koja komisija neće moći ispuniti. E, komisija neće moći dopustiti postojanje 27 različitih uvjeta, kontrolnih postupaka e, s takvim razlikama. Kako bi se dopustio određen prostor za djelovanje državama članicama, e, važno je da puno toga bude regulirano osnovnim zakonima, a onda da komisija uredbama dodaje e, ono što je potrebno. Na taj način će i države članice i naši seljaci moći e, vidjeti kakvi propisi ih očekuju. Ono što ni uz najbolje namjere ne mogu vjerovati, a to je e, da će se ovom reformom smanjiti administrativno opterećenje. Naime, do sada je uvijek to opterećenje raslo, nikada se nije smanjivalo. Ako želimo smanjiti administrativno opterećenje, moramo biti e, spremni e, odustati od nekih prevladanih propisa. Na primjer, da komisija predlaže e, određene zahtjeve za plaćanje premija i da se označavanje životinja u prvom stupu da se odustane kao kriterij za sankcije. Izazovi s kojima se susrećemo su e, to da se e, ruralni prostori sve više napuštaju i u svijetu i kod nas. Ono što nastaje u krajoliku rezultat je rada naših poljoprivrednika. Sve više uvjeta koji se pojavljuju s obzirom na zaštitu okoliša i klime sve to ugrožava e, osnovno preživljavanje poljoprivrednika e, koji se oslanjaju na rezultate svoja rada za preživljavanje. E, ja sam zahvalan parlamentu što je moj nasljednik u Njemačkoj uspio uvesti mogućnost degresije što veća i obvezujuća preraspodjela na prve hektare je vrlo korisna za strukturu, strukturu poljoprivrede. To je u skladu sa zakonom, sa pravilima degresije troškova, sa povećanjem e, veličine imanja i poduzeća i bolje je prihvaćeno u narodu. Međutim, prijedlog da samo takozvani pravi poljoprivrednici dobiju izravna plaćanja na taj način bi se e, iz toga isključili poljoprivrednici kojima je to sporedno zanimanje. A upravo u regijama koje su po prirodi najljepša područja naše zemlje, e, baš su ti e, poljoprivrednici kojima je to sporedna djelatnost ti koji održavaju održavanje, koji održavaju krajolik. Politika zaštite okoliša i klime je u središtu pozornosti javnosti. Pa stoga prijedlozi se Europske komisije e, snažno usredotočuju na zaštitu klime i okoliša. Zahtjevi u vezi sa zaštitom klime i okoliša su sve veći i to e, zapravo dovodi do većih troškova e, u usporedbi s međunarodnom, s međunarodnom razinom članice koje su na visokoj razini u drugom stupu kao što su Austrija, Baden-Württemberg i Bavarska su zapravo ovdje e, to za njih nije prednost jer e, moraju ispunjavati već te, e, te uvjete. Htio bih još nešto pojasniti. Program kulturnog krajalika i E, ugovorne zaštite prirode u Bavarskoj odnose se već na 1,2 milijuna hektara. To je ukupno oko 40% ukupnih poljoprivrednih površina u Bavarskoj gdje se primjenjuju ti programi e, udio e, ekološke poljoprivrede u Bavarskoj je 10%. Novi sustav također predviđa da države članice E, godišnje moraju predočiti e, izvješće sa rezultatima. Pri tome vas molim da pripazite na činjenicu da poboljšanja u prirodi iziskuju vrijeme. E, priroda nije automat gdje samo ubacite novac pa dolje ispadne rezultat. Kao poljoprivrednik znam da morate to stalno gledati, morate se stalno oko toga brinuti i da treba vremena da sve to izraste i da onda imate i nekakvu korist. Na kraju bih još rekao da nam treba poljoprivredna politika koja će eh, održati Europu na okupu, koja će pomoći poljoprivrednim poduzećima, koja će štititi ruralni krajolog, koja će imati gospodarski učinak e, i koja će omogućiti ljudima da žive od tog posla te osigurati hranu za budućnost. To je jako veliki izazov i za Europski parlament i za komisiju. Zato svima želim puno uspjeha i puno vam hvala. i za... E, hvala vam. Hvala što ste iznijeli svoja iskustva, svoja mišljenja i hvala na lijepim željama. A sada je na redu gospodin Jacques Carle, on je iz Francuske, predsjednik e, poljoprivrednih strategija i vi imate isto tako 10 minuta. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja imam, pripremio sam prezentaciju, imam slajdove koje ću vam pokazati, ali držat ću se svojih 10 minuta. Prvo, ne možemo govoriti o budućnosti ZPP-a, općenito, a da ne napravimo kratku usporedbu sa e, drugim važnim poljoprivrednim sustavima. E, jer imate diljem svijeta različite poljoprivredne proračune. E, pogledajmo kineski proračun koji se pet puta povećao od 2000. godine. Američki proračun se udvostručio, a europski proračun je smanjen i to znatno. Predviđanja Europske unije e, govore da će se europski proračun još e, smanjiti. U Europskoj uniji su iznosi 200 po osobi, u Kineskoj je kvaliteta života puno niža, međutim e, proračun se povećao. Dakle, želim samo reći da se moramo staviti u kontekst sa cijelim svijetom, sa situacijom u drugim krajevima u svijetu. Moramo se usporediti sa Kinom. A pogledajmo naš proračun, isključujući e, Ujedinjenu kraljevinu. Pogledajmo e, prijedlog komisije do 2027. i vidimo da će tu doći do pada od 30%, što možemo zaključiti da je riječ o vrlo zabrinjavajućoj situaciji Očigledno bi jedino rješenje bilo da se e, da se smanje e, fondovi, proračun za e, za poljoprivredu, a vidimo da se proračun za obranu jednostavno je porastao i zbog toga što se moralo uložiti u obranu, jednostavno je smanjen proračun za poljoprivredu u Europskoj uniji. Imate integrirane politike, s jedne strane. Ja nisam siguran da je ovo dobar put, ali evo, samo sam želio početi prezentaciju sa ovim komentarom i sa ovim jednim kontekstom. Moramo izvući nekakve pouke iz e, prijedloga komisije e, za razdoblje nakon 2020. godine. E, razdvajanje potpore od proizvodnje je vrlo bitno za prvi stup, a jedina zemlja koja i dalje ima takvu potporu. E, e, I postoji samo jedna zemlja koja ima takav sustav. Dakle, što mi manje budemo intervenirali u poljoprivredu, to će poljoprivrednici se slabije moći prilagođavati tržištu. E, a to jednostavno znači da ovo nije dobar način. Ne možemo raditi na ovaj način. Sve ovo pokazuje da Europa nije uspjela e, krenuti sa konkretnim e, koracima. Države članice će imati manje proračune za poljoprivredu. Europska unija jednostavno e, predaje lopticu državama članicama koje sada moraju izraditi svoje strateške planove. Međutim, tu će onda doći do nejednakosti između različitih država članica. Dakle, imat ćemo potpuno nejednake situacije. i isto tako je vrlo bitno imati zajedničku organizaciju tržišta. Međutim, problem je i šteta je što je proračun e, srezan. Organizacija proizvodnje je bitna, organizacija sektora e, isto tako. Europska komisija može djelovati u slučajevima e, krize. To je predviđeno određenim člancima i to je apsolutno potrebno. Međutim, u uredbi nema konkretnih e, e, pravila vezano za intervenciju e, Europske unije. Evo što se tiče budućnosti, imamo određene mjere, međutim mislim da one e, nisu zadovoljavajuće. E, razdvajanje potpore od proizvodnje je poprilično neučinkovito. Što se tiče okolišne učinkovitosti ZPP-a, ona je opet neučinkovita. E, Europi treba puno odvažnija okolišna politika ne možemo je jednostavno uključiti u e, ZPP, jer to jednostavno nije dovoljno. Ako je ona samo dio ZPP-a, a nije sama po sebi dovoljno snažna, koji su naši prijedlozi? Mi predlažemo da e, napustimo ovaj sustav od dva stupa i krenemo na sustav od četiri stupa to bi značilo da imamo bolju organizaciju cijele strukture. E, na taj način bismo mogli, bismo mogli upravljati e, opskrbom. E, trebamo isto tako učiniti dionike puno odgovornijima, reagiranje na krizne situacije. Treći, treći stup bi se odnosio na energetsku tranziciju, a četvrti stup bi se odnosio na investicije. E, sve ove, e, svi ovi stupovi imali bi svoj proračun. A Europska komisija bi na taj način morala preuzeti e, određene odgovornosti koje sada u ovom stadiju želi prenijeti na države članice. A sada ću vam pokazati strukturu trenutačnog ZPP-a. Danas imamo četiri uredbe. Uredba o izravnim plaćanjima, o ruralnom razvoju i o zajedničkoj organizaciji tržišta i financije i nadzor. Dakle, to su četiri uredbe. E, komisija ovo želi e, pretočiti u uredbu o strateškim planovima. Na taj način bi sve ono što se odnosi, e, na taj način bismo imali ove četiri uredbe koje bi bile pretočene u uredbu o strateškim planovima. Ono što bismo mi htjeli postići jest e, riješiti se razdvajanja potpore od proizvodnje i uredbu o zajedničkoj organizaciji tržišta bismo zamijenili uredbom e, o upravljanju u kriznim situacijama. Na taj način bi Europska unija morala preuzeti odgovornost za taj dio, za krizne situacije, a države članice bi bile zadužene za strateške planove. 100 milijardi dolara ide na e, potporu za hranu. U Americi to ide izravno na američke e, poljoprivrednike. Naš prijedlog za upravljanje u rizičnim situacijama i u kriznim situacijama bi osnažio prvu uredbu, e, to je ova koja se odnosi na strateške planove. Danas na to ide 3% e, proračuna, a mi bismo predložili povećanje tog proračuna. Isto tako bi uredba o zajedničkoj organizaciji tržišta postala uredba koja pokriva sve, e, krizno e, upravljanje. E, komisija u određenim člancima može delegiranim aktima donijeti dodatne mjere u slučaju kriza. Međutim, mi moramo definirati koji su to konkretno slučajevi, krizni slučajevi. E, od 2013. nismo učinili ništa po tom pitanju. Moramo imati nekakvu logiku za intervencije. Dakle, kako ćemo uopće postupati u takvim situacijama kad ne znamo koje intervencijske alate koristiti. I na kraju E, kada Europska unija e, poduzima određenu aktivnost, e, ona mora postupati po jasnim pravilima. Imamo dvije najveće uredbe. Jedna je za prevenciju rizika, dakle to je uredba o strateškim planovima, a druga velika uredba, veliki propis koji je danas CMO, to bi bila uredba o kriznom upravljanju. Sve to, eh, za sve to imali, bi konstantan proračun i na taj način bismo postigli doista dodatnu vrijednost. Hvala vam. A sada ću zamoliti gospodina Matijasa Borsta, koji je zamjenik glavnog tajnika Udruženja bavarskih eh, poljoprivrednika. E, Hvala e, gospodine predsjedatelji, kolege. E, sa e, gledišta našeg udruženja nama je ovo važna rasprava u parlamentu. Važno je pokazati da se na području poljoprivrede radi o ljudima i u njihovoj budućnosti. Mislim da raspravu ne treba voditi samo o tehničkim pitanjima, indikatorima i svemu onome što će biti u prijedlozima, nego da svijest Europe i dalje mora e, značiti da se ovdje radi o ljudima, o radnim mjestima, o poljoprivrednicima u Europi. Mislim da rasprave o europskoj poljoprivrednoj e, politici uvijek e, treba imati na umu da su naše polazne pozicije različite. E, naime, u svim zemljama članicama velika, velike su oscilacije. Mi u Bavarskoj recimo imamo obično manje, manja obiteljska imanja. Kada gledate prosjek opet, mi smo prosječno dvostruko veći e, od ostalih u Europi. Dakle, to je vrlo relativno. Pa vas molim da toga uvijek budete svjesni, da se to uvijek odrazi na rasprave u, u Europskom parlamentu kada se govori o danjem razvoju i budućnosti poljoprivredne. Europska poljoprivredna politika trenutno ima dva stupa. E, prijedlog predviđa da ta dva stupa i ostanu. Puno više se usredotočujemo na političke rasprave, na javne rasprave i na izravna plaćanja. Mislim da e, naše situacije pojedinačne su vrlo različite i od 2010. su uglavnom te situacije konstantne. Od tada E, je malo zemalja tipa Njemačka, Austrija, samo su oni uspjeli ta odvojena plaćanja regionalizirati. Radi se e, tu o posebnim kulturama, o trajno zelenim e, površinama, a u Njemačkoj je to, to je u Njemačkoj situacija, a u Austriji se još to razvija, planirano je da od 2020. U drugim državama članicama situacija s izravnim plaćanjima je e, potpuno drugačija. Zahtjevi za plaćanjem, prava na premije, e, sve to, u svemu tome postoje velike razlike. Recimo na istoku Europe puno koriste SAPS, to je taj pojednostavljeni sustav. Znači kada razmatramo sva ta pitanja, moramo znati kakva je situacija u pojedinim zemljama, razmišljati o seljacima, o ljudima koji tamo imaju svoja radna mjesta. Ako pogledamo Njemačku i drugi stup, eh, onda vidimo da i tamo je situacija vrlo različita. Znači, mogu vam prikazati kakva je situacija u Njemačkoj. Od 2013. to sam ovdje pokazao, e, vidi se kako su velike oscilacije e, u tome kako pojedine njemačke savezne pokrajine kako oni zapravo upotrebljavaju raspoloživa sredstva iz drugog stupa ona e, poljoprivredna poduzeća koja su se odlučila za ekološku proizvodnju i doprinose zaštiti okoliša ili koje poduzimaju mjere za zaštitu klime, odstupanja od tih i od ostalih mogu biti čak u razmjerima da su četverostruka. E, to može ići i na 120 eura po hektaru Znači tu sada ne govorim samo o e, ugovornim površinama nego o svima ukupno. Mislim da e, se ovdje uvijek moraju e, sve te prilike odražavati na raspravu koja se tu vodi i nacionalne i ostale. Kod izravnih plaćanja smo od lošije, e, smo pošli od lošije polazne e, situacije. U Bavarskoj je to oko minus 40 milijuna eura godišnje, a u drugom stupnju je to još bolnije. I mislim kada to sagledate i na taj način morate znati da se tu radi o ljudima, konkretno ovdje u Bavarskoj i tada vidimo da su potrebna poboljšanja. Ovo su prijedlozi Znači, ovaj izravni odnos prema primateljima, to se sada povlači, a države članice postaju zapravo razina na kojoj se to e, povlači, ta sredstva. Naravno da treba nastojati ostvariti ovakvu strukturu, posebno s gledišta načela subsidijarnosti. Međutim, treba vidjeti e, što je tu nužno E, ima puno delegiranih akata. Ili ćemo se držati subsidijariteta ili subsidijarnosti ili kako ćemo? Mislim da je u nadležnosti Europskog parlamenta da dobro promisli o nekim stvarima jer e, često se putem naknadnih e, potraživanja utvrdi da su potrebne sankcije i slično. Znači treba e, misliti kako će se koristiti ta sredstva. Pogledajte desnu stranu. To je e, prikaz prijedloga komisije. Ta uvjetovanost ovdje znači to da ove jake programe koje imamo sada na tom području To je slično i u Italiji i u drugim susjednim zemljama. Znači postojeći e, jaki programi koji počivaju na diferencijaciji, ali zbog tih uvjeta su teško ostvariti. E, I tu dolazimo do ovog drugog korata, eko šim, I tu treba pogledati gdje bi e, zemlje koje su trenutno jake u drugom stupu kako bi one mogle možda bi se moglo dogoditi da one upravo pretrpe štetu, a jako su aktivne na području ekološke poljoprivrede. O širini diskusije o takozvanoj ekoshemi ovisi znači i ovaj kondicionalitet u prvom stupu. Očekujemo ponešto olakšanja upravo na tom području uvjeta. Da sažmemo, strateški plan je e, dobar početak za raspravu. Treba održati onu bit koja je važna za europsku zajedničku politiku. Koncept koji se e, trenutno razrađuje, o njemu se intenzivno raspravlja u Njemačkoj i na strukovnoj razini i na ministarskoj razini Sad je pitanje kako će se e, u tom federalnom konceptu to sve skupa moći primijeniti u državama članicama. Tu mora se razmisliti kako tu strategiju prenijeti e, na nacionalnu razinu. Treba razmisliti o nekoj dodatnoj fleksibilnosti. E, također treba paziti na stroga pravila, e, tu se uključuje i revizorski sud i e, treba vidjeti koliko je dobro imati recimo jedan dio poseban za iznose manje vrijednosti. Z bavarskog gledišta što se tiče drugog stupa treba paziti da imamo jake programe ti uvjeti ekoshema i zaštita klime koje imamo u drugom stupu su važni elementi. Što mi ovdje trebamo? Trebamo pojačane granice tolerancije, trebamo propise o neznatnoj vrijednosti, Važno je također da ovdje imamo sustav unutar kojega se možemo kretati e, s obzirom na veličinu poljoprivrednih površina i sl. I također mislim da e, monitoring na ovom području bude nešto što je fakultativno u državama članicama, ali ne da to bude obveza od 2021. Što se tiče redistribucijske premije, mi Mislim da kod pitanja uvjeta treba pogledati na opseg svega skupa. I također molim vas na kraju da još razmislite o pojmu što je pravi poljoprivrednik treba državama članicama u sklopu omnibus uredbe to dati u ruke i e, treba uzeti u obzir da su poljoprivredna poduzeća jako diversificirana. Hvala vam lijepo. Imamo goste, gospodina Nikolson, gospodina Svobodu. potpredsjednika odbora. Imamo goste iz Češke i iz Slovačke. A tu i gospodin Hajt. Žao mi ako nemate svi mjesto za sjesti, ovo je tako zanimljiva tema, tako da nas je mnogo. Mnogo je zainteresiranih mnogo više nego inače. Naša kolegica isto tako ima goste danas. Prelazimo na, na sljedeći krug eh, prezentaciju, prezentaciju predstavnika odbora regija i Europskog eh, gospodarskog i socijalnog eh, odbora. Gospodin Guillaume Cross je izvjestitelj odbora regija, ujedno i potpredsjednik vijeća pokrajine u Francuskoj. Pa bih zamolio gospodina Guillaume Krosa da uzme riječ. Imate deset minuta, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Hvala što ste nas danas pozvali i ugostili i što ste mi sad dali riječ da predstavim preporuke lokalnim vlastima, a u vezi ZPP-a. Odlučio sam sa nekoliko tema kao prvo strateških planova, ruralnog razvoja, poljoprivrednih tržišta i izravnih plaćanja. Mi smo to usvojili u srpnju 2017. velike veličine. Pozivamo u mišljenju Europsku uniju da ZPP ostane i bude pravedna i solidarna. Komisija međutim nije odgovorila na to. izazovi su veliki. No prvo o nacionalnim strateškim planovima. Prijedlog, prijedlog donosi kompromis, odnosno marginalizira europske regije, Da im zadatak provedbe, isključivo taj zadatak. Međutim, takva organizacijska schema Europskog fonda za ruralni e, razvoj je je ono što je usmjereno na europske e, regije. Ne smijemo zaustaviti ovakva, ovakvu vrstu razvoja u e, regijama, odnosno na tereni. Ključna uloga e, regija u provedbi ZPP-a mora biti osnažena. To je poriko koju sam dao gospođi Köslinger 24. rujna na neformalnom vijeću u e, Beću. Govorili smo o upravljanju ZPP-a. Nadalje, kvantitativni rezultati, morali bi biti uključeni u uredbu kako bismo imali usklađenost e, strateških e, planova, da imamo postup postotke e, smanjenja emisija ili količine korištenih e, pesticida i slično. Potom je tu tema ruralnog razvoja. Čitav je niz izazova za budući ZPP. Jedan e, od najvećih izazova je bolja ravnoteža u smislu teritorija. dojam da su ruralna područja zapostavljena možda je, možda je, možda je varljiv a s druge strane imamo koheziju koja je zajamčena ugovorima. Ona unatoč svemu tome komisija predlaže smanjenje fonda za ruralni razvoj za 28%. Europski fond za ruralni razvoj neće više biti dijelom zajedničkog strateškog okvira. Iako smo mi na tome u našem mišljenju snažno inzistirali. Postoje pravila a koja bi trebala biti usklađena kada je riječ o strukturnim fondovima. Suprotno ovome možemo vidjeti da komisija ojačava gradska područja pod novom uredbom. Biće vrlo teško braniti europski e, e, projekte ljudima koji žive u ruralnim područjima. Mi se protivimo premještanju iz prvog u drugi e, stup. U skladu s našim mišljenjima, mišljenjem odbijamo i upravljanje gospodarskim rizicima koji bi zapravo pogodovali više osiguravateljskim kućama nego poljoprivrednicima. Naprosto bi previše financijskih sredstava odlazilo na to. Osim toga, nacionalni uzajamni fondovi koji su utvrđeni i i metode, otporne metode proizvodnje bi trebale dobiti potporu komisije. A isto tako e, trebalo bi e, raditi na e, okolišnom aspektu. Dakle, imamo i 15%, mi ono što predlažemo da se poveća 15% omotnica u drugog stupa. Smatramo da treba biti uključene i mjere koje se odnose na organsku poljoprivredu i lokalne proizvode. Zatim su tu poljoprivredni tržišta kao kao tema. Vrlo često poljoprivrednici ne zarađuju e, dovoljno u takvim okolnostima. Mladi ljudi ne ostaju se baviti poljoprivredom, niti poljoprivredu biraju kao svoje zvanje. Uredba o zajedničkoj organizaciji tržišta koju predlaže komisija uključuje programe nacionalnog sektora, oni su fakultativni, vrlo često nedostatni za rješavanje, za rješavanje kriza. Imamo imali smo prezentaciju krize u mliječnom sektoru i vidjeli kako su instrumenti nedostatni. Mjere su uvedene prekasno, bile su fakultativne, one jesu ublažile e, krizu, ali e, e, skupo su stajale europske porezne obveznike. Također, e, tu je i pitanje izravnih e, plaćanja. Morali bismo imati e, do 2027. unutarnju i vanjsku konverziju. U izvješću navodimo kako bismo trebali ograničiti izravna plaćanja. Komisija je naš prijedlog e, poslušala, ali njihovi kriteriji za preuzimanje tog prijedloga naprosto nisu dostatni. Mislim da 50% moramo ostaviti, trebamo uzeti u obzir e, troškove rada koji bi trebali iznositi, kao što rekao, maksimalno do 50% bilo bi nepošteno da radnici u poljoprivredni ovise 100% o javnoj potrebi. Distributivna plaćanja 30% bi trebao biti minimum iz prvog stupa. Ta mjera je najučinkovitija za raspodjelu malim i srednjim gospodarstvima što je nužno i vitalno za e, živa ruralna područja. Zatim su tu spojena, spojena objedinjena plaćanja koja su isto tako važna. Ja predlažem da e, sredstva budu u visini od 13% omotnice prvog e, stavka stupa, oprostite. Zatim su tu eko odredbe. zemljama članicama ostavio bi se prostor da identificiraju mjere međutim to bi moglo dovesti do dampinga dumpinga i stoga smatramo da bi za te mjere trebalo izdvojiti 30% sredstava iz prvog e, stupa. Dakle, metode koje su dobre za okoliš su nužne za sve promjene koje se predlažu. Trenutačno su fakultativne, međutim, po mom mišljenju, trebali bi biti obvezne ja bih volio da komisija uzme u obzir mišljenja i našeg odbora i lokalnih vlasti u ruralnim područjima. Mi ćemo vam sve to poslati do prosinca. Hvala vam. Hvala vam najljepša. Sada riječ ima gospodin John Bryan iz odjela NATI Europskog gospodarskog i socijalnog e, odbora. Imate 10 minuta, gospodine Bryan, izvolite. Hvala e, predsjedniče, hvala što ste mi dali mogućnost e, da vam se predstavim, da vam predstavim naš odbor a mi smo samo našim radom htjeli istaknuti neke aspekte. Mi smatramo da ZPP jeste jedna od najuspješnijih politika europskog projekta od e, samog njezinog početka. Dakle, doprinjela je koheziji i jedinstvu e, Unije. To je multifunkcionalna politika koja se bavi suverenošću hrane, sigurnošću hrane i različitim modelima poljoprivredne e, kako bi e, omogućila e, održivu hranu za 500 milijuna stanovnika. Novi izazovi su pred nama. Oni moraju biti u svrsi realiziranja ciljeva održivog razvoja do 2030. UN predviđa da će nam do 2050. trebati 50% više hrane. Dakle, postojaće e, velika e, potražnja u novom ZPP-u. Ono što je nužno, nužan je pravilan e, proračun. Mi znamo da dolazi do smanjenja prema, prijedlogu komisije sa 38 na 28 posto. Brexit isto tako se odrazio na proračun. Međutim, od, od poljoprivrednika se ne može tražiti da plate te troškove mi imamo prijedlog da se e, proračun poveća za 1,3 e, e, bruto nacionalnog dohodka. To bi trebala zajednička politika EXO snažno vjeruje u model dva stupa. Mi smo protiv e, prebacivanja transfera iz jednog u drugi stup. Ti transferi se mogu odigrati po našem mišljenju jedino ako postoji sufinanciranje od strane država članice. Također podupiremo nove modele provedbe sa e, većim i snažnim zahtjevima koje se E, postavljaju glede zaštite e, okoliša. Poljoprivreda mora biti središnja. E, moramo staviti naglasak na povećanje konkurentnosti i na prijenos znače. Mi podupiremo i subsidijarnost. Smatramo da komisija mora zadržati definiciju pravog poljoprivrednika, poljoprivredne djelatnosti, supsidijarnosti mora ostati u svom izvornom obliku, međutim moramo isto tako raditi prema pojednostavljenju modela. Veliki su izazovi u različitim e, regijama. E, zemlja se napušta, dezertifikacija, e, niski dohodci u poljoprivredi. A sve se to mora promijeniti kako bismo zaštitili i zrak i tlo i zemlju. Moramo se koristiti i zdravim e, razumom. Moraju se postaviti ciljevi koje možemo dosegnuti. Jer ZPP uvodi e, ravnotežu, uvodi jedinstvo, ali isto tako uvodi urbane momente u ruralna područja. komisijni ciljevi bi trebali biti ciljevi smanjenja birokratskog e, e, opterećenja. Mi e, podupiremo ZPP, ali smatramo da ne treba ograničavati plaćanja za dobrovoljne ekosheme. 30% bi trebao otići na na zaštitu okoliša, veliki dio na borbu protiv klimatske promjene. Trebalo bi e, uvesti mjere e, posebice za osjetljiva područja koja bi onemogućila napuštanje zemlje. Isto tako e, sve mjere koje bi ciljale čuvanje bioraznolikosti. Također, mi smo za uvođenje mjera koje bi se pomagalo mlade poljoprivrednike. E, trebalo bi povećati sredstva za dobrobit životinja. Poljoprivrednici igraju važnu ulogu. Recikliranje nutrijenata, kao i ostale zaštitne e, mjere imaju niske stope emisije. trebalo bi se svim tim mjerama zaustaviti otjecanje, istjecanje e, ugljika. Trgovina ne bi smjela potkopavati lokalnu proizvodnju. nas, e, nas brinu mnoge trgovačke prakse, primjerice uvoz e, mesa koje je e, napumpano hormonima. Pojednostavljenje, dakle smanjenje birokratskog tereta kao i racionalizacija je važna u pogledu strateških ciljeva, onih devet koje je postavila komisija. Hvala predsjedniče. Hvala vam lijepo. A sada bih e, riječ dao komisiji ako su spremni na e, komentare, ako imaju možda neka pojašnjenja. Ako želite, riječ možete uzeti sada ili pak poslije, nakon što čujemo odgovore na pitanja iz publike. Dakle, sada ili poslije. Imate ne više od deset minuta. E, hvala vam. Evo, čuli smo prezentaciju, čuli smo što su rekli stručnjaci na ovom javnom saslušanju. Ja vam želim zahvaliti i hvala vam što ste dali priliku komisiji da komentira ovo. E, ja bih se volio referirati na e, uredbu o strateškim planovima. Moj kolega će govoriti o uredbi CMO i horizontalnoj uredbi. Dakle, ja neću govoriti o proračunskim aspektima jer će se o tome govoriti u kontekstu VFO, a ne u kontekstu ZPP-a. Međutim, e, e, dakle, ako E, se odluči zadržati takav proračun, to će biti prednost za ZPP. Naš prijedlog je podnesen na temelju širokih konzultacija sa dionicima, sa javnim upravama, e, sa komisijom, parlamentom, nacionalnim parlamentama i tako dalje. I mi smo na temelju tih konzultacija donijeli određene zaključke koje smo pretočili u ovaj prijedlog. Dakle, prvi put smo predložili koherentnu E, metodu jedinstvenih strateških planova gdje ćemo imati direktna plaćanja, e, tržište i ruralni razvoj. Dakle, sve smo to objedinili. Komisija predlaže jedan plan po državi članici. Međutim, to ne znači da u tom planu možete uzeti u obzir regionalne specifičnosti i uloge specifičnosti. E, dakle, oni će dizajnirati, osmisliti i provesti taj plan. Mi mislimo da prijedlog daje dovoljno prostora da se uzmu u obzir svi ti elementi. I regionalna javna tijela mogu e, implementirati takve planove sami. A što se tiče nove podjele odgovornosti, mi jesmo predložili da bude manje toga na EU razini, a da se više toga prepusti državama članicama i regionalnoj razini i da im se dopusti fleksibilnost. Međutim, to ne znači da želimo e, nacionalizirati ovu politiku. Mi želimo imati ravnotežu, želimo imati zajedničke elemente, a isto tako i elemente koje smo mi predložili koji će zadržati okvir a države članice će imati dovoljno fleksibilnosti, imat ćemo subsidijarnost i oni će u svojim strateškim planovima e, moći reflektirati e, one specifičnosti s kojima se oni suočavaju na terenu. E, što se tiče novog modela provedbe, mi predlažemo da se ide sa modela kontrole, kazni i tako dalje na model izvedbe performanse. E, još jedan element je nova arhitektura za okoliš i klimu, a to se temelji na tri sloja uvjetovanosti. A te uvjetovanosti su najbolje za sve i to će osigurati ravnotežu jednake uvjete za sve države članice. Ali svaka država članica će moći te uvjetovanosti pretočiti u nacionalne standarde i prilagoditi ih svojim specifičnim situacijama. Druga uvjetovanost je eko e, uvjetovanost, to će biti u e, stupu 1 i to je obvezno za države članice, ali na dobrovoljnoj bazi za poljoprivrednike. Čuo sam e, zabrinutosti oko toga što staviti u tu eko uvjetovanost, ali mnoge države članice imaju agri ekologiju, nekakve certificirane sustave koje mogu onda uklopiti E, u ovaj element. Treći element će biti obveze vezane za klimu, dobrobit životinja i tako dalje, a to ide povrh ova druga dva elementa. Dakle, svaka država članica će imati jako puno fleksibilnosti, moći će se igrati sa ova tri elementa i moći će pokazati veću ambicioznost u pogledu e, okoliša i klime. E, spominjalo se e, postotak od 30% za drugi e, stup, 40% za klimu i okoliš, dakle to se spominjalo, a postoje i druge mogućnosti kroz elemente koje smo uvrstili u uvjetovanost. Jedan od elemenata koji smo istaknuli u prijedlogu je e, imati bolje usmjerenu potporu i potporu dohotku poljoprivrednika. Zato što još uvijek imamo jazove između e, prihoda u drugim sektorima i prihoda u poljoprivrednom e, sektoru. Sad bih e, na brzinu prošao neke druge elemente. Komisija, neki su rekli da smo imali previše delegiranih akata, da predviđamo previše delegiranih akata. Ja mislim da je komisija učinila ono što je bilo potrebno. Ali naravno vi imate sad pravo reći što vi mislite, a moramo uzeti u obzir složenost postupka suodlučivanja. Mogli bismo imati temeljni akt, e, ali bi moglo to otežati provedbu. Evo ja ću se sada ovdje zaustaviti i ću priliku i drugima da se jave. Äh, Samo bih još dopunio s par primjedaba i još bih nešto rekao o politici orijentiranoj na rezultate. Naravno, to je jako važno kako bismo se pomaknuli od rasprave do agrarne politike äh, koja se bavi, se bavi konkretnim detaljnim propisima. Već smo izgubili nešto vremena u raspravama. E, razgovarali smo o tome hoćemo li postići ciljeve koje smo si zadali u sklopu političkih programa. E, jedan od govornika je danas rekao da danas moramo utvrditi brojčane ciljeve na razini Europske unije. To nismo namjerno učinili zato jer ti ciljevi imaju smisla samo ako izračunate što to znači za države članice. E, možete zamisliti koliko je kompleksan e, cijeli taj proces. Odlučili smo se za e, pristup bottom up i odlučili smo zajedno s državama članicama na temelju detaljne analize postaviti i zadati ciljeve koji su razumni i koje onda, na kojima onda trebamo raditi. Također se kritiziralo da se svake godine traži izvješće o rezultatima. Naravno da usmjerenost na rezultate ne može e, se svesti na ono što se učini u godini dana, to ide na duže vrijeme. Međutim, moramo E, ono što moramo učiniti je vidjeti jesmo li na dobrom putu prema tim rezultatima ili se potpuno odstupilo od plana. Tu onda dobivamo mogućnost intervenirati, prilagoditi i eventualno suspendirati neka plaćanja e, e, kod zemalja koje su skrenule s puta. Također spomenuli smo i vjerojatno najtežu temu posljednjih godina, a to je pojednostavljenje pojednostavljenje može se ostvariti samo ako imamo manje pravila na razini Europske unije i to pokušavamo ostvariti ovim prijedlogom. E, postoje pravila na razini zemalja članica e, i postoji način da se to ugradi u nacionalna zakonodavstva i ne moramo se onda baviti pretjeranim preciziranjem, recimo pitanjima marži i slično već je također jedan od govornika ukazao na e, pitanje delegiranih akata. U ovom prijedlogu ima 50% manje e, toga, manje sustava ovlasti nego što je bilo prije. Znači nije točna kritika da sada toga ima više. Što se tiče tržišne politike, posebno sam pozorno slušao pogotovo onaj prijedlog eh, koji je eh, iznio Žakar. Mi smo mm, mi smo donijeli niz prijedloga koji se odnose na eh, lanac opskrbe hranom. Zakoni o tržišnom natjecanju su zapravo modificirani da bi se izašlo u susret poljoprivredi riješio se problem nepoštenih praksi i sada kada smo sve to tako postavili moramo vidjeti hoće li to funkcionirati prije nego krenemo s novim prijedlozima i novim izmjenama. Što se tiče e, upravljanja krizama, postoji jedan poljoprivredni e, fond, e, sredstva stoje na raspolaganju za takve svrhe takve svrhe, oprostite, mjere e, koje se odnose na krizni menadžment e, se nalaze u drugom stupu. E, što se tiče okoliša, to je centralno pitanje koje se ne može odvojiti od poljoprivredne politike. I u ugovoru imamo obvezu da se pitanje zaštite okoliša mora ugraditi i u sve druge politike. E, bilo bi teško e, održati i zastupati poljoprivrednu politiku koja u sebi nema ugrađena načela zaštite okoliša. Što se tiče pitanje e, generacijskog, generacijsko pitanje i mladi poljoprivrednici, tu u drugom stupu postoje određene premije. U biti nije toliko važno što se u zakonskom smislu stavi u strukturu svih tih zakona, nego mjere koje postoje i prijedlozi. Pitanje da li je to u, u interesu rješavanja problema koje imamo. I mislim da to doista i je slučaj. Eto, toliko od mene. Hvala. Hvala vam. Evo, čuli smo e, dva zamjenika E, I sada bih zatražio od naših izvjestitelja da se jave za riječ. Imate tri minute. Pa možete s nama podijeliti svoje dojmove. Dakle, nećete sada predstavljati svoja izvješća, nego samo ćete odgovoriti na ovo što ste čuli danas. Evo, dobili smo <laughs> samo nekoliko minuta. Bili ste jako velikodušni. Evo, neću više gubiti e, vrijeme. Dakle, ja sam zadužena za strateške planove. Prvo, moram reći što je ovaj dokument. Dakle, taj dokument mora osigurati zajedničku poljoprivrednu politiku, ZPP. ZPP je politika. E, to je politika koja mora biti dobro strukturirana. Komisija ne želi govoriti o svemu, ali meni se čini da je vrlo bitno razgovarati o svemu. E, hvala drugom izvjestitelju koji je govorio o proračunu, govorio je o proračunu i usporedio je taj proračun sa proračunima drugdje u svijetu. Ja mislim da jasna politika mora odražavati e, dobra financijska sredstva, dobar proračun. E, ja mislim da je ovo zamka sada Prvo, dakle, glasajte o ZPP-u pa ćemo onda govoriti o proračunu. Dakle, to je zamka. Jer ja mislim da prvo moramo govoriti o novcu, a onda vidjeti što ćemo mi s tim novcem. Jer e, inače to nije dobro. Ja mislim da e, je to vrlo bitna poruka, da to vijeće mora dobiti tu poruku od parlamenta. I što se tiče drugog e, stupa, pa onda ići na regionalne e, fondove i tako dalje. E, ja mislim da kada mi ovo sve slušamo, a sada govorim svima, mi smo čuli da iz Digi Agria imaju drugačije viđenje. Ja mislim da je novac od ZPP-a novac ZPP-a i ne možemo govoriti o podjeli tog novca i e, namijeniti taj novac za nešto drugo što nije poljoprivredne prirode. Dakle, govorimo o ZPP-u, e, o poljoprivredi. E, novac od ZPP-a mora ići na prvi stup, izravna plaćanja, tržište i tako dalje i E, politika ruralnog razvoja. A ruralni razvoj mora biti usmjeren na onaj glavni cilj. A glavni cilj ruralni razvoj je usmjeriti na poljoprivrednike i stočare. Nakon toga govorimo o zajedničkoj poljoprivrednoj politici, što znači zajednička, znači da imamo zajednička pravila. Jer što znači subsidijarnost? Subsidijarnost je ogromna, toliko je ogromna da smo izgubili iz vida ono zajedničko u ZPP-u. I upravo zato moramo jasno o svemu ovome razgovarati i ovo definirati. Isto tako smo čuli da da da možemo podijeliti odgovornosti. Čuli smo o podjeli odgovornosti za ZPP. Nije riječ o podjeli odgovornosti. Nismo mi transferirali e, odgovornost, nego je riječ o davanju e, slobodnih ruku državama članicama, a s druge strane mi govorimo o zajedničkoj politici. Ako to bude politika koja neće biti zajednička, e, onda ne možemo ni govoriti o zajedničkoj poljoprivrednoj politici u ovom novom sustavu prelazimo sa preskriptivnog sustava na sustav koji se sastoji od ciljeva i indikatora. Dakle, potpuno smo promijenili stvar. O čemu se tu radi? Je li to potpora prihodu? Je li to trajno napredovanje. Ja mislim da to mora biti e, cilj. Znači, potpora poljoprivrednicima i napredak. Moramo pojednostaviti e, ZPP, a ZPP jest pojednostavljen. Jednostavno smanjimo količinu dokumentacije koju poljoprivrednici moraju svake godine podnositi. Dakle, napravimo puno e, jednostavniji sustav koji će imati manje e, dokumentacija i na taj način tamo pojednostaviti. Dakle, to će biti revolucionarno pojednostavljenje. A zašto se to e, ne napravi? Zašto to napokon ne napravimo? Tko to može odlučiti? Ja mislim da je ključno definirati što je to istinski pravi poljoprivrednik. Što je to mladi poljoprivrednik? Jer možda to više nije ona ista definicija koju smo imali prije 20 godina jer je došlo do starenja stanovništva. Nismo razgovarali o tome, a to je isto tako bitno. Što se tiče odbora regija, e, vi ste govorili o kapingu. E, meni to nije baš tako jasno je li to obvezno, dobrovoljno, kako ćemo činiti e, redistribuciju i tako dalje. Ali žena mora zauzimati e, e, jasnu ulogu u ovoj u ovom ovdje prijedlogu. Dakle, mora se govoriti o ulozi žene u ruralnim politikama. Moramo imati cilj, moramo imati indikatore i tako dalje. Jer ja mislim da je to ključno za ruralni razvoj. Evo, uzdužne isprike, gospodine predsjedniče. Ja rozumiem, ale był czas na dyskusje polityczne, kiedy był komunikat COVID. Imamo, imali smo vremena za političku raspravu kad smo dobili prijedlog, a sada imamo zakonodavni prijedlog koji je vrlo specifičan, imamo specifične teme i držimo se tog okvira, molim vas. Slažem se sa svime što ste vi rekli. ali sada smo više usmjereni na tehničke aspekte. Izvolite, imate tri minute. Hvala predsjedatelju. Da, stručna pitanja koja su inspirirana političkim činjenicama. Mm, evo ovo što smo čuli, znači da se e, ne slažemo oko svega. Ovo što smo čuli od komisije, e, a čuli smo i od e, brojnih stručnjaka diljem Europe. E, koji kažu da moramo svašta promijeniti, a zapravo ne trebamo ništa promijeniti i tako dalje. Dakle, čuli smo brojne komentare od različitih e, govornika, svatko se zalaže za svoj pristup, ali komisija ne mijenja svoj smjer. Evo, to smo sada e, zapravo mogli zaključiti. 19. smo imali prijedlog na stolu, imali smo jako puno amandmana tako da prijedlog čini se da ne ispunjava svoju svrhu. To su poruke koje mi sada čujemo i dobivamo. U odboru se govori o ZPP-u sa kontinentalnom dimenzijom. Ovo je kontinent koji ima globalne ciljeve. Ne smijemo smetnuti suma e, svoje ciljeve, a prijedlog komisije jednostavno e, ne može zadovoljiti i prevazići sve izazove s kojima se suočavamo. Ako radimo na globalnom tržištu, onda moramo govoriti o propisima, o cijenama i tako dalje. Ako imamo neke slabe točke u ovom prijedlogu, onda to moramo riješiti. Govorili smo o volatilnosti e, cijena, ali nemamo konkretan prijedlog u ovom komisijinom prijedlogu vezano za taj problem. Što se tiče reforme, ona nije ambiciozna, više je riječ o administrativnoj reformi. E, jednostavno smo odgovornosti prenijeli sa Europske unije na države članice. Tako da mislim da e, ovaj prijedlog ne zadovoljava izazove s kojima se suočavamo na našem e, kontinentu. Imamo proračune proračun koji se smanjuje za poljoprivredu. Međutim, mi nismo trgovinska unija za poljoprivrednike, mi smo Europska unija i mi ne govorimo o poljoprivredi danas, nego o poljoprivredi kako će ona izgledati u budućnosti. 2050. godine imat ćemo 9 milijardi ljudi koji će živjeti na ovom planetu, između 9 i 10 milijardi ljudi. i ne možemo imati zajedničku politiku ako ne budemo ambiciozni. Mi moramo imati zajedničku poljoprivrednu politiku koja će e, funkcionirati u sljedećih 30 godina. Mi sada govorimo samo o razdoblju između 21. i 27. godine, a e, ne gledamo u budućnost, u godinu 2050. na to bi bilo vrlo bitno. Moramo e, se uhvatiti u koštac sa svim izazovima. Hvala govornicima na prezentacijama. E, jednostavno su nam dali do znanja da ovo što činimo neće biti dovoljno, da moramo restrukturirati ZPP i uskladiti ga sa izazovima Europske unije. I ja sam sada u dosta nezgodnom e, položaju. E, gospodine Andriju, zaboravi ste e, CMO, a vi radite upravo na tom izvješću, a niste se referirali na to. Dakle, o čemu mi sada ovdje uopće govorimo? Dobro, ne trebamo biti tako strogi, ali evo, bilo bi dobro da ste se referirali i na to. Rekli ste da ne govorimo o izvješćima konkretno. Ako želite da govorimo o izvješću, mogu, naravno da kako. Ali rekli ste bili da e, ne govorimo o tome, nego o strategiji ZPP-a. E imate pravo, imate pravo, da. Mislim da je danas imamo tešku raspravu. Čini mi se kao da e, vodimo raspravu o načelima, a trebali bismo iskoristiti ovo vrijeme da postavimo pitanja stručnjacima i da doista radimo kao što se to radi na saslušanjima. Svi želimo e, sudjelovati u stvaranju poljoprivredne politike, želimo da ta politika bude dostojna svoga naziva. Također, e, važno je reći da ovdje nije samo stvar u subvencijama za poljoprivrednike, nego da 500 e, milijuna građana Europske unije možemo opskrbljivati hranom. To je zadatak. Uz to, naravno, moramo očuvati ruralni prostor. Ovdje je puno toga u igri. Sve više ljudi ide u grad. E, prometni kolaps je na ulicama zbog toliko ljudi. Pa u ruralnim područjima je naša odgovornost velika za to da ljudi tamo mogu dostojno živjeti. Ja sam zadužena za horizontalnu uredbu koja bi trebala osigurati i pratiti provedbu u državama članicama e, te uzimati u obzir sve administrativne datosti. Već smo imali četiri sjednice izvjestitelja u sjeni, stalno smo komunicirali s komisijom i mi smo isto kritični prema svemu. Međutim, o svemu ovome možemo raspravljati samo ako doista zajedno s komisijom raspravimo o svemu. Trebamo vidjeti gdje su potrebne izmjene i amandmani i kakvi će biti. Što se tiče orijentacije usmjerenosti na rezultate, e, strategiju, godišnja izvješća o rezultatima, sve je to nama novo i komplicirano. Pa smo i mi isto kritični kada razmišljamo e, može li se to pojednostaviti. Važno je da i sami poljoprivrednici e, dobiju te uvjete na pojednostavljeni način. Mi smo u kontaktu sa nacionalnim nadležnim tijelima. Ne bih voljela da administrativni dio e, bude toliko izmijenjen da se to više ne bude moglo savladati. Tu moramo sačuvati pravu mjeru. Mislim da još interno moramo razgovarati sa stručnjacima jer sigurno postoji još niz pitanja. Moramo raditi na sadržaju kako bismo postigli najbolje moguće uvjete za poljoprivrednike, ali i da raspravimo o kritičnim temama u ovom administrativnom dijelu. To je moj dio posla, a kolege su dobili zadatak da u svojem, dijelu poslova se pobrinu za ovaj politički dio. Od parlamenta se ovdje traži da intenzivno radi na tome kako bismo još u ovom mandatu mogli ostvariti određene rezultate. Mislim da sada imamo vremena za pitanja, pitanja stručnjacima i pitanja E, članovima našeg odbora, izvjestiteljima. Prvo počnimo sa pitanjima i komentarima koordinatora. Gospodine Des, imate dvije minute. A, nema ga. Hvala vam. Kao prvo, zahvaljujem i izvjestiteljima koji su me uvjerili kako ZPP treba poboljšati. Sve ono što smo čuli podupiru eh, našu tezu do koje smo došli u studiji. Ova reforma ZPP-a je možda malo ambiciozna, nedovoljno ambiciozna, tako da mi kao suzakonodavci bi je morali možda konkretizirati. Konkretizirati postavljenu ambiciju koja je temeljni problem. Temeljni problem je održati zajedničku poljoprivrednu politiku i izbjeći e, rizik e, e, njezinog propadanja. S tog stajališta mogu reći da neke mjere koje se predlažu moraju, e, moraju biti obvezne e, na svim razinama kao primjerice one koje se tiču izravnih plaćanja, plaćanja malim e, poduzećima i mladim poljoprivrednicima. Raspravljali smo u klubu o tome, zahvaljujem i Paolu de Castru meni se čini da trebamo uspostaviti, e, uspostaviti popis e, praksi koje bi pomogle u ostvarivanju nacionalnih strateških e, planova. Također, delegirani i provedbeni akti e, koje predlaže komisija trebali bi biti svedeni na minimum. Eto, to su neki osnovni aspekti koje mi e, predlažene jer samo na taj način moći ćemo napredovati. Hvala. Pa Evo, imate dvije minute, gospodine Des. Hvala, gospodine predsjedatelju. Hvala na ovim izlaganjima koje smo slušali. Hvala izvjestiteljicama i izvjestiteljima. Već se e, vidi da u ovim javljanjima ima i dosta suglasnosti. To ne znači e, da nam ne treba 27, 27 različitih mjera po zemljama članicama, nego da trebamo katalog iz kojeg će zemlje članice odabrati E, gospodin Miller je spomenuo, moramo paziti da ne zanemarimo one zemlje koje već sada imaju vrlo razvijene ekološke mjere. Recimo u Bavarskoj je to 50%, ja mislim da više od toga ni ne može. To ne smijemo ugroziti. I ja sam također mišljenja, kao što je sada rekla moja e, kolegica socijaldemokratkinja, neke stvari se moraju jako promijeniti kako bismo dorasli izazovima buduće poljoprivredne politike i kako bismo zadovoljili potrebe naših poljoprivrednika. Javio se također i predstavnik ekonomsko-socijalnog vijeća. E, razgovaralo se o takozvanim pravim poljoprivrednicima. O tome smo razgovarali već prije. Kada vidim e, ljude kako naporno rade na poljima, onda ne možemo reći da to nisu pravi poljoprivrednici. Jer E, samo zato što možda negdje iznajmljuju stanove. Neće to ni moći raditi ako ne budu obrađivali zemlju, to su im povezane djelatnosti. Znači ne možemo isključiti iz ovoga ljude koji su važni za održavanje našeg kulturnog krajolika. Što se tiče financija, htio bih još samo nešto kratko reći ako će se cijeli ovaj dio računati preko Brisela, onda ćemo doći samo na 1%. A to za preko 10 e, milijuna poljoprivrednih poduzeća i milijune e, poljoprivrednika koji moraju opskrbljivati 500 milijuna ljudi, e tada se moramo pitati o tim brojkama i financiranju. Hvala predsjedatelju. Evo ja ću se sada obratiti irskim e, predstavniku irskojih e, poljoprivrednika. Govorio je o klimatskim e, promjenama, niskougličnom gospodarstvu i tako dalje. Mene samo zanima je li njegova organizacija razgovarala o tome što to znači smanjivanje emisija CO2, E, što se tiče metana, e, što to znači, što to znači za njihovu stoku, e, je li kako to utječe na njihove usjeve, na njihovu stoku. Mene zanima jeste li vi između sebe razgovarali o tome. Jer ako budete to morali raditi, imat ćete smanjeni output. Izvolite. Hvala predsjedatelju. Evo ja se obraćam e, svima, posebice komisiji. Ja sam i sam poljoprivrednik i ništa se neće promijeniti. I dalje nismo dobili pojednostavljenje unatoč silnim raspravama ovdje u Briselu. Poljoprivrednici su podvrnuti kontrolama svake godine, proračun se smanjuje E, mnogi, poljoprivredne imanja jednostavno nestaju i e, jednostavno ZPP nije dostojan svoga imena. Sporazumi o slobodnoj trgovini su i dalje na snazi E, imamo i e, propise o nepoštenim e, trgovinskim praksama, ali jednostavno zapostavljamo poljoprivredu. Poljoprivredna imanja nestaju. To se događa 2016. 2017. Dva na dan. Dva poljoprivredna imanja na dan. Nažalost, ZPP se nalazi u dosta lošoj situaciji. Mnoge države članice kritiziraju ovu politiku, ali unatoč tome e, jednostavno se glasa za ovaj ZPP. A sada zastupnici. Prvo gospodin Ermas. Hvala vam. Dame i gospodo, Dosta je zabrinutosti vezano za ove tri uredbe. Smanjenje proračuna je potpuno neprihvatljivo. Eksterna kompenzacija je nepoštena. Ne slažem se sa gornjeg limita za potporu na razini Europske unije. E, nismo, nismo razriješili pitanje navodnjavanja. Najveći problem, e, mi mislimo, je prijedlog koji veže odobrenje komisije i uvjete za izravna plaćanja. Sudska praksa suda jasno pokazuje da samo zakonodavna tijela Europske unije moraju donositi propise koje se odnose na ključne europske politike. Pročitajte e, stavak 64 e, našeg ključnog dokumenta Europski sud ne može odlučiti koje će imanja dobiti izravna plaćanja, a koja ne i e, koji su uvjeti za ostvarivanje tog prava, a to je ključan element e, naše poljoprivredne politike. Mi ne smijemo dopustiti da to bude oduzeto Europskom parlamentu, komisiji i vijeću, jer je to u njihovoj nadležnosti. Eh, obrigado eh, e agradecia desde já eh, as apresentações dos, dos intervenientes i e queria debruçar sobre a questão Dobar vam dan, eh, hvala svima koji su se javili. Pa želio sam se osvrnuti na generacijsko pitanje što je posebice važno za moju zemlju prosječna dob poljoprivrednika u mojoj zemlji je najviša u Europi. Dakle, važno je privlačiti što je više mladih u poljoprivredu i poticati generacijsku generacijski obrtaj. To je važan aspekt reforme ZPP-a. Mora se više učiniti u ovom pogledu, posebice za regije koje su na periferiji, koje su jako udaljene poljoprivrednici se suočavaju s mnogim preprekama ako žele započeti s ovom djelatnošću. I stoga bih rado čuo što naši gosti misle o tome što se može učiniti kako bi se e, omogućila obnova ovog sektora. Hvala, Buda. Hvala vam, e, e, hvala i našim stručnjacima na današnjim prezentacijama. Očekivao sam veći broj rješenja. Čuli smo mi za e, brige i probleme, oni su dobro opisane, međutim mi bi očekivali smo više rješenja. Gospodina Millera bih pitao kako doživljava definiciju aktivnog poljoprivrednika? To je veliko pitanje i problem u čitavom nizu država članica. Aktivni poljoprivrednik trebao bi biti jedini korisnih eh, poljoprivrednih fondova. Osim toga, rado bih čuo nešto više o eh, zelenim eh, plaćanjima, odnosno o ozeljenjivanju plaćanja. Potom je tu pitanja o ograničavanju plaćanja. Mnoge države članice njih odbijaju. No, Poljoprivrednici trebaju biti plaćeni za napore u smjeru ozeljenjavanja poljoprivredne djelatnosti kojom se bave. Hoće li ta plaćanja biti izvršena do razine od 60 tisuća eura ili 100 tisuća eura? To najme nije posve jasno. Hvala vam. Gospodin Hvala gospodinu predsjedatelju ja ću se nastaviti tamo gdje je stao prethodnik. Pitanje aktivnog poljoprivrednika. Ja sam to shvatio tako da ne smijemo isključiti ove poljoprivrednike kojima je to sporedna djelatnost. Ako u nekom malo zapuštenom području poljoprivrednik marljivo obrađuje svoju zemlju, zašto bismo ga isključili? Međutim, problem je negdje drugdje. Problem je u tome što mi u Europi imamo mnogo primatelja potpora a e, imaju relativno malo poljoprivrednih dobara, pa onda moramo razmisliti kako ćemo postupati sad s tim svim. E, već smo razgovarali na sastanku ministara poljoprivrede da trebamo naći rješenja, nismo našli rješenja. Mislim da trebamo E, o tome razgovarati. Također nisam još dobio odgovor na pitanje e, kako se još više aktivirati, e, kako s mladim ljudima koji žele investirati u poljoprivredu, koji žele se aktivirati u toj djelatnosti, kako im pomoći s financiranjem i sa svime što im treba. Možda i tu e, još trebamo malo razmisliti o tim stvarima. Kao prvo htio sam pozdraviti novog e, predsjednika e, u e, odboru regija, gospodina Reale, a također želim čestitati svima na rečenom, a i na dokumentima koje su objavili odbor regija i, i gospodarsko-socijalni odbor. Kao što su izvjestitelji e, rekli, postoji rizik od er, ponovne nacionalizacije, dakle ponovne centralizacije u državama unutar samih država članica postoji dakle opasnost od centralizacije jedne, jedne upravljačke točke postoji osim toga i e, konkretan e, rizik e, napuštanja djelatnosti meni se čini da je mišljenje Europskog parlamenta to i istaknulo i podcrtalo. No, ne bismo li se s tim e, problemom trebali svi e, zajedno suočiti i to prije uvođenja izmjena i dopuna? E, glasali smo za izvješće Dorfman. Dorfman. Dakle, novim prijedlogom reforme ne želimo izgubiti ono što smo postigli, pa bismo o tome trebali porazgovarati. mišljenje parlamentarnih e, službi je bio od velike pomoći e, izvjestiteljima i o njemu ćemo isto tako raspravljati, odnosno koristiti ga u radu odbora. Gospodin Linz. Hvala gospodine predsjedatelju malo sam se iznervirao jer smo krenuli u drugom smjeru. Imao bih pitanje gospodinu Milleru, bivšem ministru iz moga susjedstva, posebno o temi zelene arhitekture. Mislim da bi to još trebalo razraditi. Bavarska i Baden-Württemberg posebica, možda i druge regije e, malo se osjećaju glupo kada kod agroekoloških mjera e, se vidi da se mnoge provode i dobrovoljno kao na uzor drugima toga imamo s jedne strane, a sada u novom prijedlogu Europske komisije sve ove e, mjere koje su prije bile dobrovoljne sada su stavljene u uvjete. Stavljeno je u onaj ekoskim. Pa zato moje pitanje ide u sljedećem smjeru. Mi u Južnoj Njemačkoj imamo poljoprivredu sitne strukture E, međutim, vidi se da dolazi do promjene strukture, da to brzo napreduje. Pa zbog te brojnosti, kada se sve ukupno gleda, s obzirom na ekoskim i ekološke mjere, onda mislimo da te strukture treba pojačati, pogotovo e, na zelenim područjima koja smo strogo definirali. Eto, na to sam se još htio vratiti. Hvala. Pan jest w komisji Envi. Też pracuje w komisji Envi. Wie pan jak... Vi ste u odboru Envi. Tako da vam je poznat e, pristup tog e, otpora. vrlo postoje neke kolege s kojima se ne slažemo. Hvala. Moje sljedeće pitanje isto se odnosi na Bavarsku. Da, više uvjeta, manje novca bez europskog tržišta koje će štititi naše proizvode i nisu po našim standardima, to teško i može izaći na dobro. Pitanje za Bavarsku, što želite postići? Manje novca, niži standardi ili bez standarda za uvozne proizvode? Negdje se moramo odlučiti. Također, rekli ste u Bavarskoj imate oko 50% već koji su u skladu s ovom shemom. Postoji niz mjera koje možemo i dalje poticati odgovarajućim sredstvima. To su recimo pitanja blagostanja životinja, socijalna pitanja, škole na poljoprivrednim imanjima, direktno e, plasiranje na tržište, puno toga. Znači, ne možete štititi samo e, one E, koji do sada nisu poduzeli sve te mjere. To je pitanje za Bavarsku. Drugo pitanje, pitanje nacionalizacije. Druge su okolnosti u Portugalu ili u Švedskoj recimo. Međutim, ova neka pitanja nemaju granice. U alpskim regijama ćemo imati poremećaj na tržište gdje ima više zemalja s različitim e, poticajnim mjerama i različitim tržištama. To je znači poremećaj na tržištu. Pitanje pojednostavljenja. Recimo, ovo snimanje preko satelita je e, važna mjera. Nećemo morati svaki, svake godine popunjavati formulare pa će nam dolaziti nekakvi inspektori mjeriti zemlju. Mislim da treba se e, na to usmjeriti kada govorimo o pojednostavljenju. Što se tiče tržišnih mjera, puno novca za koje kakve osiguravatelje. Čini mi se da to nije dobar put ako želimo dobre cijene proizvoda. Gospodin Svoboda, naš goste, hvala mi govorimo o izravnim plaćanjima u regionalnim državama članicama. Postoje velike razlike čak i 14 godina nakon pristupanja Unije. Poljoprivredni troškovi eh, su katkad usporedivi, a položaj poljoprivrednika u novim članicama je za razliku od toga mnogo gori, neusporedivo gori. A mi smo svi na jedinstvenom tržištu. Mislite li da je to opravdano? Mislite li da u rješavanju ovog problema poljoprivrednici koji dobivaju e, manje e, od prosjeka Europske unije doprinose konvergenciji plaćanja. Ne bi li bilo pošteno da samo one država članice čije su plaćanja i iznad prosjeka tome doprinose posobice u situaciji u kojoj komisija prijeti značajnim smanjenjem drugog stupa ZPP-a koji je uvijek bio izvor potencijalnog e, ulaganja i unošenja ravnoteže između starih i novih država članica. Meni se čini da bi to, da bi to bilo nužno kako bi ova politika doista bila zajednička. Hvala. Gospođo Meginis, hvala predsjedniče, hvala i stručnjacima. Pa želim početi s pravim poljoprivrednici. Željela bih od svih sudionika čuti definiciju. Mislite li da pravi poljoprivrednik može biti definiran u državi članici, u jednoj državi članici, a da takav ne bude smatran u nekoj drugi. Bili to stvorilo pravne probleme i izazovem i komisija bi mogla dati odgovor. Drugo pitanje za komisiju. Manje pravila na razini Unije značilo bi pojednostavljenje. To je istina, ali zna li komisija da bi države članice trebale imati manje, manje pravila jer države članice česte imaju dodatne e, slojeve pravila. Također, e, ja kao potpredsjednica komuniciram s nacionalnim parlamentima. Mnogi parlamenti žele više subsidijarnosti, pa bi bilo dobro vidjeti kako se oni osjećaju u tome. Gospodine Brian, vi ste bili uključeni u reformu, sada, reformi, sada ste u drugoj ulozi kako vi doživljavate e, prijedloge u vezi konvergencija plaćanja unutar država članica i između država članica. Hvala vam. E, samo još nešto, ispričavam se, želim još spomenuti da su tu predstavnici Hill Farmersa iz Irske, a oni žele znati postoji li postotak koji bi se iz proračuna dodjeljivao za ekosheme. Hvala vam. Slušaju li predstavnici komisije? Hvala vam na prezentacijama, na izlaganjima uvjerena sam da dijelimo interese. Imam samo jedno pitanje i to za stručnjake ali i za predstavnike komisije. U potpunosti se slažem s glavnim ciljevima buduće zajedničke poljoprivredne politike moramo ojačati doprinos e, europske poljoprivrede u zaštiti okoliša a isto tako u nošenju s posljedicama klimatskih e, promjena. U tom kontekstu kako vi kao stručnjaci e, doživljavate prijedlog komisije da se okolišna plaćanja ograniče na velikim e, gospodarskim e, posjedima. Meni se čini da će se e, dogoditi gubitak interesa za sudjelovanje u ovim mjerama nakon ovih rezanja troškova. Eto, to je moja bojazan, a sada iščekujem vaš odgovor na to pitanje. Hvala vam. Hvala na vrlo zanimljivim izlaganjima. E, dobro je čuti da u Bavarskoj e, postoji još veliki broj e, malih poljoprivrednika. Ja sam živio neko vrijeme u Bavarskoj i to je doista izvanredno. Čujem da moramo se mijenjati i sa desne i sa lijeve strane, a mi sada trebamo to dopuniti i ispraviti. Je li to um, e, izbor između renovacije vrlo stare kuće ili da zapravo počnemo od početka, od temelja. I to pitanje si moramo na ovom mjestu postaviti kada smo čuli um, sve naše govornike e, Govorili smo, govorili i govorili o e, promjenama, E, o pomaganjima e, brdskim područjima, perifernim područjima, rješavanju klimatskih e, promjena. A ja se pitam, uz poštovanje komisije, kad god idemo i mi možemo s njima razgovarati, ali gdje ste vi bili komisija? Jer ono što vi predlažete nije ono što su ljudi ovdje željeli, a što se tiče konvergencije i raspodjele e, sredstava, vaš prijedlog bi značio da neće biti raspodjele i to ne kažem ja, nego gospodarski stručnjaci. Otkud vi? Kako ste došli do e, ovih rješenja? Jer ja ovo ne želim, a vi ste propustili priliku Mnogi e, se ljudi pitaju na što se i zašto ova sredstva troše. Gospođa Richard. Hvala, imam samo jedno pitanje petorici govornika. Hearing, saslušanje, znači da smo slušali. Danas smo više puta čuli riječ e, kondicionalnost, uvjeti, e, to smo svi jako strašno e, primili. Ispada kao da je to nešto najgolje. Mislite li da u ovom slučaju sada u prvom stupanju ne bismo trebali imati kondicionalnost ili da će o tome odlučiti veličina posjeda? jer uvjetovanost 50 ili 100% u prvom stupu bi trebalo značiti samo da su to točno zadani uvjeti pod kojima ljudi dobivaju novac. I mislim da radi istine treba reći da i sada imamo 100% kondicionalnost u prvoj stupu samo što je drugačija bila situacija sa vezivanjem toga na veličinu posjeda. Drugo, Zašto je toliko strašno mijenjati tu uvjetovanost e, od veličine posjeda na veličinu, na visinu učinka? Eto, to bi bilo pitanje za stručnjake. Hvala vam gospodine e, predsjedniče. E, ja bih rekla i složila se s onim kolegama koji su istaknuli da je predloženi koncept Europske komisije prihvatljiv ukoliko se zadrži proračun na sadašnjoj razini. Ukoliko dođe do smanjenja e, u tom slučaju naravno da je nemoguće uopće provesti ovo što je komisija zamislila. Također smatram da e, predloženi koncept zajedničkog strateškog e, plana za sve mjere jest poprilično revolucionaran i moram reći da u razgovoru sa Ministarstvom poljoprivrede u Hrvatskoj i Hrvatskom poljoprivrednom komorom e, oni su izrazili bojazan da je e, moguće udovoljiti e, tim dodatnim zahtjevima koje ustvari ovakav prijedlog donosi u planiranju i provedbi posebice zbog mogućih kasnijih isplata potpora poljoprivrednicima što smatramo problemom. Naravno da nam je prijedlog veće supsidijarnosti prihvatljiv i za to smo se zalagali iako moram reći da on nije dosljedno proveden u reformskom prijedlogu i postoje bitne odredbe u prijedlogu koje bi trebalo modificirati kako bi se načelo e, supsidijarnosti e, doista e, ostvarilo. Podržavam ono što je gospođa Heranzi istaknula i želim samo podsjetiti da smo mi upravo danas na našem odboru usvojili izvješće kolege Jara gdje smo također pozvali da se zadrži proračun za zajedničku poljoprivrednu politiku i nadam se da će Odbor za proračun podržati taj naš stav. Hvala. Madame Gluanek. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je voudrais euh, euh, remercier... Hvala, gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti stručnjacima na izlaganjima a isto tako se želimo obratiti predstavnici komisiji. Komisija ne odgovara na postojeću gospodarsku situaciju u području poljoprivrede. Treba nam reforma, trebaju nam reforme, ali e, e, reforma koju komisija predlaže nije ono što smo očekivali. Glasali smo za privremeno izvješće jutros e, o VFO-u i iznalaženju sporazuma. No većina amandmana pokazuju neslaganje sa prijedlogom proračuna komisije. E, dakle, postoji zabrinutost e, u smislu udaljavanja institucija od ruralnog područja i izravnih plaćanja kako bismo mogli riješiti klimatske promjene i ostale, i ostale probleme trebala bi nam stabilnost kako bismo promijenili naš poljoprivredni model i to na način da se može nositi sa svim tim problemima. Komisija bi naprosto trebala dati potporu tim ambicijama za europsku poljoprivredu. Već je postavljeno pitanje koje sam i sam htio e, postaviti. Ja bih istaknuo tri točke, tri elementa. Usvojili smo izvješće o poljoprivredi, ali naš prijedlog trebao bi trebala bi pratiti i sredstva više od 80 posto bi bilo potrebno za ta plaćanja. Ciljana politika navodnjavanja. To je isto element koji valja istaknuti. Provedene su studije u vezi te teme Poljoprivrednici bi na osnovu tih e, zaključaka trebali dobiti e, pomoć kada je riječ o navodnjavanju njihovih e, gospodarstava. Trebali bismo se otvoriti svijetiti, svijetu, potpisati sporazume sa trećim zemljama. Međutim, to su sve osjetljiva područja, primjerice uzgoj stoke ti sporazume e, bi stoga mogli e, e, doprinijeti pritisku na naše uzgajavljače. Danas u većini naših regija poljoprivrednici traže potporu za svoju djelatnost, za svoj rad. A govorimo o gospodarskom, o ekonomskoj potpori. pomoći po hektaru. ta pomoć je postala temeljna, doprinosi zaradi, doprinosi dohodku, čak i kada sve ide po planu. A što se tiče izlaganja koje smo čuli, imam e, tehničko pitanje glede financijske uredbe. Kako možemo zajamčiti da imamo dovoljno javnih e, zaliha e, za krizne situacije. Riječ je o kriznim situacijama s kojima se suočavaju države članice kada nam treba novac, onda ga vrlo često njima. Dakle, pravno gledajući kojim bi se mehanizmom mogli iskoristiti kako bismo sve to zaštitili. Hvala Hvala predsjedniče. Što se tiče prijedloga decentralizacije na osnovu strateških planova. ZPP se onda bazira na 27 različitih strateških e, e, planova. A kako ćemo onda provoditi kontrolu ako imamo 27 strateških planova. Zanima me uz to kako ćemo izbjeći da tih 27 planova ne dovedu do e, kašnjenja plaćanja, da, e, kako ćemo biti sigurni da se neće opteretiti birokracija. Nama treba mehanizam koji će olakšati suočavanje sa birokracije. I za kraj, željela bih znati nešto u vezi drugog stupa i autonomnih regija. Autonomne regije imaju specifičnosti, imaju posebne nadležnosti kada je riječ o prioritetu poljoprivrede. E, postoji li tu mogućnost posebnih pregovora ili će sve to biti u, u istom loncu? Dakle, da će sve to dolaziti iz e, središta. Hvala, gospodin Talička. Kao prvo, ja, sam, ja vjerujem u ZPP, a posebice u riječ zajedničku politiku. Jer se meni trenutačno čini da da politika nije zajednička. Postoji čitav niz instrumenata koji prate ZPP, a koji su u rukama država članica. Osim toga, brine me ograničenje koje se pre, predlaže, moramo naći kompromis po mom mišljenju, moramo popraviti prijedlog, jer nisu uzete u e, obzir specifičnosti država članica naročito kada je riječ o financijskim instrumentima koji se koriste u uniji. Zatim, pravi poljoprivrednik. Ja razumijem o čemu se e, e, radi. Shvaćam da postoji i razlog da se time pozabavamo, ali čini mi se da to nije u prijedlogu dobro riješeno. Neke kolege su se na to već osvrnule. E, a ja bi se ja bi još jednom htio istaknuti problem administrativnog opterećenja. Imamo 27 različitih e, režima i na taj način to pitanje nećemo e, riješiti. Govorili smo o navodnjavanju, međutim pitanje je puno šire, a naša zemlja se e, gubi vodu, rješenje tog problema ovisi i o nacionalnim e, proručenjima. Ja sam zahvalna na prijedlozima, ali moramo naći kompromis. Dobro, prije no što dam riječ stručnjacima da odgovore na naša pitanja, ja želim reći nekoliko riječi. Mi smo e, protiv ponovne nacionalizacije, ali trebamo biti fleksibilni. Europska poljoprivreda je vrlo raznolika, imamo velika gospodarstva, mala gospodarstva, e, dakle velika je raznolikost. Imamo mnogo instrumenata u ZPP-u, a donijeli smo ih e, uz blagoslovi i odobrenja e, različitih e, struktura na razini Unije. Nismo mnogo govorili o financijama. ono što bi trebalo zamijeniti izravna plaćanja. iako nas to pitanja zanima, kao drugo, kako stabilizirati tržište? posebice kada, e, kada izvani unosimo, uvozimo nestabilne e, uvjete, postoje velike neravnoteže na međunarodnoj razini i to je problem. Dakle, kako to stabilizirati? E, tržište ovisi i o vremenu. Kad kad je proizvodnja veća za 10%, kad kad manja. To je uobičajena situacija u poljoprivredi. A sada bih molio stručnjake da nam odgovore na ono što su čuli. Imate na raspolaganju 3 do 5 minuta. Izvolite. Moja prva napomena. Europska poljoprivredna politika je puno bolja nego što se misli. U to sam uvjeren. Nacionalne države bez europskih sredstava ne bi sigurno dale poljoprivrednicima ta sredstva. I to sve zemlje, od A do Ž. Drugo, pitanje kako je parlament uključen u tu reformu. E, kada imate drugu razinu odgovornosti, to je jedna stvar, puno je bilateralnih dogovora između te razine i komisije. To može dovesti do toga da parlament je laboratorij, a komisija je konstrukcijski ured. Međutim, morat ćemo naći načine kako isključiti taj, e, taj način. Drugo pitanje, govorili ste o aktivnim poljoprivrednicima. Imate aktivnog poljoprivrednika koji, koji nešto ostvaruje. Ako on e, registrira svoje prihode, onda moramo znati sljedeće. Mi u Njemačkoj uvijek govorimo ne smijemo imati e, birokraciju, e, to je sve previše. Onda smo razgovarali recimo u Njemačkoj o tome što bismo sve mogli bolje urediti. Međutim, ja vam ne bih e, preporučio da riskirate s takvim stvarima jer to neće dovesti do određenog cilja a ekstremni slučajevi koje bismo mogli isključiti su isto tu recimo kada dođe do nekakvih nesreća i slično, onda nemamo e, to na određeni način, ne postoje propisi što tada poduzeti. Kako to izgleda u praksi? Puno govorimo o propisima. Ne znam znate li da e, danas imamo e, gospodarstvo e, gospodarstva različita. Imate e, recimo mala mljekarstva i kada poljoprivrednik nešto treba, nikoga ne može naći u nadležnim tijelima. Međutim, ako mu se dogodi neka greška, evo ga, odmah dođu E, odmah se stvori od nekud e, netko tko je zadužen za administraciju. Na što ja ciljam? Koliko možemo e, iskoristiti ovaj visoki standard koji imamo za prvi stup. Mislim da je važno E, pogotovo, evo, taj primjer mljekara koji sam spomenuo. Pogledajte koliko je to propisa prije nego što e, oni uspiju isporučiti mlijeko. Moramo sve to razmotriti, sve te elemente uključiti u razmišljanje. Što se tiče mjera koje imamo, e, moramo gledati da s malo sredstava ostvarimo što više. Što se tiče greeninga, ozelenjavanja, to možda nije prikladno e, jednako u svakoj zemlji. Međutim, to možemo iskoristiti e, u jako velikoj mjeri. Recimo, netko ko smanjuje ispuštanje CO2, e, zatim netko ko posebno štiti ono što odlazi u podzemne vode, tko pazi na zaštitu, recimo, na tom dijelu onda netko ko e, poduzima e, neke bolje mjere e, u držanju životinja. I mi moramo priznati takve stvari. Ako želimo postići i takve ekološke ciljeve, onda to sve moramo uzeti u obzir i na taj način priznati ljudima takve napore. To je bio prvi stup. Što se tiče drugog stupa, ne znam što bismo još tu trebali poduzeti. Međutim, naši napori moraju ići e, u tom smjeru da to sve harmoniziramo. Eto, tu sam završio. Hvala. Hvala, gospodine e, predsjedatelju. Pokušat ću odgovoriti na neka od ovih e, pitanja. Prvo, postoji konsenzus među e, članovima e, vezano za proračun. Imamo jako mali proračun, malu omotnicu. Komisija tvrdi da e, pojednostavljenje znači manje europskih pravila i da ćemo imati strateške planove gdje ćemo definirati rezultate. Dakle, nećemo ići od temelja prema e, gore e, jer to ne bi bilo dobro za definiranje e, zajedničke politike. Počeli smo od restrikcije proračuna, a to znači da je teško ponovno pokrenuti ZPP, iako je to strateški cilj za Europu, za budućnost Europe. I želim e, se složiti sa ovim što je rekla i gospođa Garcia. E, pojednostavljenje e, kad govorimo o tome, postoji rizik da ćemo zapravo pojednostaviti pravila na razini Europske unije, ali e, napraviti stvar složenijom na razini država članica. Ko, imat ćemo onda 27 strateških planova, pa što onda? Jesmo li time doista pojednostavili e, stvari? Sljedeća tema e, bila je definicija aktivnog poljoprivrednika. Jesu li oni u najmu zemlje ili su u vlasništvu? i ako samo rade e, na na pola radnog vremena i tako dalje. Sve to treba razmotriti kad govorimo o e, definiciji poljoprivrednika. E, to je isto problem kad govorimo o proračunu, jer uvijek tražimo razloge da bismo smanjili omotnicu. E sad što je s konvergencijom? Kako ćete imati konvergenciju ako imate tako ograničeni proračun? A vidimo da se to događa po načelu top down, od ozgo prema dolje, a ne obratno od prema gore. Mladi poljoprivrednici moraju imati strateški okvir, e, znači nekakav minimalni dohodak danas vidimo u različitim državama članicama da je prosječan prihod e, sve manji poljoprivrednika. E, problem e, cijena je isto tako prisutan i zato imamo i takve potpore. Takva potpora koja ovisi o cijenama, o ciklusu, ne znači E, zapravo takva, e, takav sustav znači da ćemo imati proračun koji će, imati, koji će biti utemeljen na jednoj planiranoj proizvodnji i kad imamo teške godine, krizne godine, e, cijene će biti više, ali nama treba više godišnja omotnica. A godišnja omotnica bi bila jedno pametno sredstvo jer biste onda imali proračune koji će ovisiti o potrebama. Ova uredba o financijama nije protivna e, toj ideji. E, to su mnogi stručnjaci ponovili. Dakle, ne možemo imati proračune koji će koji neće moći biti prilagodljivi. A što se tiče ozelenjivanja, mislim da je greening zapravo spada u naše najvažnije ciljeve, ali ne smijemo imati sankcije, moramo imati e, pozitivan pristup ovom problemu. I kao što je ovdje predloženo, moramo poljoprivrednicima dati potporu za europsku kvalitetu kako bismo ih podržali e, u njihovom radu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 Što se tiče konvergencije, e, imamo europsku poljoprivrednu politiku prvi i drugi stup. Sredstva se dodjeljuju i za prvi i za drugi stup, pa e, tu u parlamentu e, se stalno o tome raspravlja. Ono što je dobro je što vidimo veliku podršku i čini se da će, za, da će sredstva srednjoročno gledano biti dostupna. Što se tiče naših mogućnosti u poljoprivredi, ja vas molim naprosto da gledate kakva realna situacija. Veličina, površina je oko pola hektara, imamo i to. Često su potrebne kontrole na licu mjesta. Pitanje je E, kakve su veličine parcela u drugim zemljama i sad treba vidjeti do koje površine e, će se ići na pojednostavljenje a e, ili će se gledati strukturu gdje je to prikladno pojednostavljenje. Mislim da zemlje članice tu trebaju imati slobodu odlučivanja E, i moraju same primjenjivati vlastite kontrole i monitoring. Što se tiče mladih poljoprivrednika, mislimo da trebamo potaknuti mlade poljoprivrednike kojima će to biti egzistencija. E, znači to vrijedi i za mlade ljude iz poljoprivrednih obitelje i za one koji dolaze izvana, kojima to nije obiteljski posao. E, ima mnogo tih e, poljoprivrednika mladih koji e, dolaze iz obitelji, ali je važno da se svi uzmu u obzir kod direktnih plaćanja. Što se tiče poljoprivredne politike, e, moramo paziti i na izmjenično djelovanje zajedno s ovim trgovačkim praksama. Hvala vam lijepa na svim naporima koje poduzimate na tom području. Hvala vam. Ima jako puno pitanja za komisiju, ali ja bih naglasio tri ili četiri najvažnija pitanja. U prvom redu, nekoliko ljudi je spomenulo proračun. Istina je, riječ je o upravljanju nedostataka. Naravno, moramo upravljati ZPP-om i zato e, se moramo e, dogovarati o tome. Ali mi smo ovdje srezali proračun, ali pitanja su resursi. Moramo se pitati što je sa resursima. Države članice isto tako moraju preuzeti odgovornost. E, ne možemo biti dio Europske unije, a istovremeno ne prihvatiti svoju odgovornost, ne preuzeti svoju odgovornost i e, snositi svoj dio posla. Ja sam izabrani dužnosnik. E, ali ono što e, nas treba ovdje zanimati je budućnost ZPP-a, e, jer je on vrlo bitan na regionalnoj razini. Bilo bi grozno srezati troškove za regionalne razine, jer regionalne razine imaju svoje karakteristike i e, to bi njih najviše pogodilo i možda bi se oni okrenuli jedni protiv drugih regije, lokalna razina. Mi moramo naglasiti zajedničku prirodu ZPP-a. Još jedna bojazan koju ovdje uviđam e, vezana je za same strukture i sve što se događa oko poljoprivrede. Mislim da to predstavlja velik izazov za sve nas. Treća stvar možda je pomalo provokativna, ali riječ je o izmjeni modela. U našem izvješću je isto tako navedeno da moramo promicati malo i srednje poduzetništvo u smislu malog i srednjeg poljoprivrednog poduzeća i navodnjavanje. Recimo u Pirinejima e, smo imali probleme e, zadnjih nekoliko mjeseci e, nije bilo vode, imali smo velike probleme i moramo to sagledati iz te perspektive. I zadnje pitanje tiče se potrošača. Ja sam htio da naziv ne bude ZPP, nego da bude zajednička poljoprivredna i e, prehrambena politika. E, zašto? Zato što e, moramo povući paralelu sa potrošačima. Moramo e, misliti i na ono što konzumiraju potrošači. A tu je isto tako riječ i o međunarodnoj trgovini. To je veliko e, pitanje, to je isto tako navedeno u izvješću. mi smo veliki izvoznik Na posljedku bih govorio o klimi i o bioraznolikosti. Ja znam da je to spomenuto, ali mislim da je to vrlo važno u ovom okviru. Ovo pitanje je toliko veliko da moramo imati veće postotke. Mislim da smo govorili o 30% ali mislim da moramo imati 40% eh, po državi. Inače, eh, neće biti ništa od ovoga. Inače smo zanemarili ovaj problem. Hvala vam predsjedatelju. Želim eh, sve podsjetiti da sam ja ovdje izvjestitelj. Mi jesmo neke stvari obradili. Govorili ste o zajedničkoj politici. Mi, ja se slažem sa govornikom iza mene koji je rekao da komisija mora imati zajedničke definicije. Aktivni poljoprivrednik, mladi poljoprivrednik i tako dalje. Mi jesmo dali svoje prijedloge oko aktivnog e, poljoprivrednika. Dakle, mi jesmo dali nekakve e, prijedloge definicija, neke indikatore, ali zasigurno mislimo da komisija se mora pozabaviti ovime. Ja se slažem sa gospodinom Desom koji je rekao da su e, poljoprivrednici koji rade na pola e, radnog vremena, djelomično poljoprivrednici, oni su jako bitni za europsku poljoprivredu i upravo zato mi smatramo da neke stvari ne smiju biti opcionalne i da uz ove naše glavne e, ciljeve, devet glavnih ciljeva, moramo imati i e, deseti cilj, a to je prijetnja društvu, prijetnja bioraznolikosti, da moramo spriječiti te e, važne prijetnje. Kolega iz Ujedinjene kraljevine postavio je pitanje. Ja sam ovdje predstavnik NATO. Mi mislimo da poljoprivrednici mogu odigrati pozitivnu ulogu u zaštiti bioraznolikosti, e, zaštiti prirode, ali mi e, jasno kažemo da poljoprivreda e, nema tako veliki ugljični otisak u Europskoj uniji, a UN se slaže s time. Sa sve većom potražnjom za hranom, e, budući da dolazi do sve većeg porasta zahtjeva za hranom, dolazi i do većih emisija CO2. I to je velik problem. Mi imamo 500 milijuna ljudi koje moramo nahraniti u Europi, a e, broj ljudi u svijetu raste. Gospođa McGuinness je isto tako e, postavila jedno pitanje E, vezano za to što je pravi poljoprivrednik. Mi smatramo da to moraju biti aktivni poljoprivrednici e, koji će imati svoje koristi od ZPP-a. Što se tiče pojednostavljenja, ja se slažem. Satelitska tehnologija može biti od pomoći veća upotreba satelitske tehnologije. imamo 100% kontrolu. E, mi se moramo moći koristiti satelitskim tehnologijama i sve ih više koristiti. Isto tako mi mislimo da je potrebno postići eksternu i internu konvergenciju. Neke zemlje se susreću s problemima. Portugal, Španjolska, Danska. Isto tako smo naglasili da neke baltičke zemlje imaju jako niska plaćanja i da bi taj minimum trebao biti povećan. Dakle, mi e, podržavamo da se poveća razina konvergencije i slažem se da je još puno posla e, pred nama da zaštitimo e, nepovlaštene regije. Neki su govorili o, o kapingu, znači o postavljanju pragova. Ne bi bilo potrebe E, za time, za konvergencijom e, i tako dalje, ali mi moramo postići svoje ciljeve i moramo raditi na ovim stupovima. Sada ima riječ komisija, deset minuta. Dakle, pet minuta svaki, od vas, deset minuta ukupno. E, hvala vam. Evo, ja ću prijeći odmah na najvažnija pitanja koja su se uputila komisiji. Prvo, što se tiče toga je li ovo zajednička politika i postoji rizik od ponovne nacionalizacije. Pokušat ću odgovoriti i dodati jedan dodatni element. E, evo sad ću vam reći zašto mi smatramo da u ovom prijedlogu zadržavamo zajedničku politiku dajući veću fleksibilnost i subsidijarnost državama članicama. Mi predlažemo sljedeće elemente koji su zajednički i koje moraju poštivati sve države članice. Prvo, to su zajedničke definicije. Dakle, zajedničke okvirne definicije koje onda države članice mogu prilagoditi, uključujući pitanje pravog poljoprivrednika, a reći ću vam što je sa poljoprivrednicima na polu radnog vremena. Nakon toga imamo devet ciljeva, a svaka država članica mora sagledati te ciljeve i E, vidjeti kako će se njima pozabaviti. Nakon toga su tu zajednički indikatori. To su indikatori za output, za rezultate i za učinak. Svaka država članica mora postaviti svoje ciljeve i mora e, definirati podatke koji će biti u temelju tih indikatora i to će onda zajamčiti učinkovitost politike. I imamo zajednički okvir za uvjetovanost. Dakle, to su smjernice koje govore o uvjetovanosti i koje se mogu pretočiti u nacionalne standarde, ali oni su zajednički za sve države članice. I imamo zajedničke intervencije kad govorimo o izravnim potporima i o ostalim potporama. Znači, države članice moraju koristiti te intervencije, a ne neke druge intervencije. Osim toga, sve to mora biti u skladu sa pravilima svjetske trgovinske organizacije, tako da ne narušimo tržišno natjecanje, da zadržimo zajedničko tržište i ravnotežu ujednačene uvjete. Evo, svi ovi elementi znače da je ova politika zajednička. Ja mislim da je ovo dovoljan dokaz. Što se tiče pravog poljoprivrednika, a doista cijenim što je rekla gospođa McInnes i e, gospodin Dorfman, mislim da se moramo pitati što je E, pravi poljoprivrednik na razini države članice. Mi smo pokušali definirati jednu opću definiciju, dakle što je to aktivni poljoprivrednik i onda smo stavili negativan popis, a onda su države članice rekle da to ne funkcionira i da moraju prilagoditi e, tu definiciju. I upravo smo mi zato neke uvjete učinili dobrovoljnima. Cilj je da izbjegnemo davanje potpore onim poljoprivrednicima koji ta potpora nije potrebna. Znači ne želimo je dati velikim poduzećima jer im postoji ekonomija razmjera i ne želimo dati potporu, ne znam, e, zračnim lukama, e, golf terenima i tako dalje. To nije važno, ali moramo imati zajedničku definiciju. Rekli smo svaka država članica mora definirati pravog poljoprivrednika u skladu sa svojim nacionalnim kontekstom. Ne vidim nikakav rizik od toga da države članice definiraju prave poljoprivrednike. E, mi naravno cijenimo poljoprivrednike koji rade na polu radnog vremena i ja mislim da države članice mogu definirati to i zaštititi takve poljoprivrednike. Isto tako je se govorilo o e, manjoj dokumentaciji, smanjivanju dokumentacije korištenje moderne tehnologije i satelitskih tehnologija. 27 strateških planova. To je isto tako spomenuto. Ja sam prije nekoliko tjedana rekao da sada imamo 118 e, planova ruralnog razvoja, 60 e, pet e, sektorskih strategija i tako dalje, a sve to moraju države članice podnositi. A sada zamislite koliko je to planiranje u skladu sa trenutačnim ZPP-om. Pa sad vi donesite sami zaključak je li ovaj sada plan jednostavniji ili složeniji. Ja mislim da je ovo bio jako dobar uvod vezano za pojednostavljenje. Primjerice, programi za proizvodnju vina. Evo, danas države članice moraju slati sve te planove i za voće, i za povrće i tako dalje. Dakle, ja mislim da države članice i Europska komisija će definitivno se moći nositi sa 27 strateških planova. Neke države članice možda kasne, pa neće moći krenuti s isplatom izravnih plaćanja ovisno o napretku koji se e, postigne u pregovorima, možda ćemo morati imati dodatna pravila i e, ostvariti to da svi imaju način da obave sve na vrijeme. E, netko je pitao kako ćemo izdvojiti novac tako da se možemo nositi s krizama, sa kriznim situacijama. Na temelju vlastitog iskustva ja vam mogu reći da će države članice vrlo kritički razmatrati ovo, jer će to značiti da javni novac koji obično ide u državni proračun na kraju godine ako se ne iskoristi, ostati u proračunu i neće se znati kad će se iskoristiti. Imali bismo e, problema kad bismo to napravili na taj način. Ja mislim da to ne bi bilo dobro. Što bismo mi predložili državama članicama? A to je da taj novac stave sa strane e, na način da to bude nekakav sustav koji će omogućiti da poljoprivrednici budu e, pokriveni u slučaju krize ili kroz uzajamne fondove ili kroz osiguravateljske tvrtke. E, što se tiče ovih counter-cyclical plaćanja, ja vam samo mogu reći da što se tiče europskog proračuna, kako je on strukturiran, to je višegodišnji proračun, on je jasno podijeljen i on uključuje i istraživanje i strukturne fondove i tako dalje. On je planiran unaprijed i bilo bi vrlo teško e, osigurati ovako nešto, jer to su milijarde eura koje bi trebalo raspodijeliti u slučaju e, ovakvih situacija. Jer moglo bi se dogoditi da imate proračun jedne godine koji je e, puno, puno manji za recimo milijardu eura od prošlogodišnjega. Netko nas je pitao gdje smo bili, e, zašto smo napravili ovakav proračun e, i u pogledu kepinga. Ja vam mogu reći da smo mi ovakav prijedlog i u pogledu kepinga, dakle stavljanju e, pragova, donijeli nekoliko puta i svaki put je taj prijedlog pao u legislativnoj proceduri. I sad ćemo vidjeti što će se dogoditi e, s ovim prijedlogom i hoće li on doživjeti istu sudbinu kao i oni naši prošli e, prijedlozi. Gospodin Vajc, vi ste govorili o 3% e, za tržišne mjere koje su potpuno nove u prijedlogu. 3% to je 3% proračuna za izravna plaćanja. Znači, države članice bi ih morale uzeti od izravnih plaćanja, a to moramo onda objasniti i drugim poljoprivrednicima. Dakle, to je dodatan novac u tom sektoru. To je početak jednog sustava koji nije prije postojao e, ni za meso, ni za mlijeko i tako dalje. I treba se vidjeti je li to previše jer treba će nekoliko godina da se izgradi sustav, jer sve to moraju podržati različite organizacije i tako dalje. Što se tiče tržišta povrćem, mi vidimo da to funkcionira dobro, ali trajalo je godine i godine su protekle da to počne dobro funkcionirati. Neki su spomenuli rizik od e, tržišnih e, poremećaja zbog ovog modela provedbe. Moj kolega je spomenuo da samo trebamo pogledati trenutačni ZPP i usporediti e, ga sa ovim sadašnjim prijedlogom. Vidimo sada da imamo velike razlike. Mogu vam navesti primjere. Kad ćete reći pa gledajte, politike su potpuno različite. Ono što mi sada predlažemo je ne da se povećaju razlike, nego da sada imamo sustav u kojem države članice moraju objasniti zašto rade na određeni način. Ja mislim da će ovaj ZPP biti puno homogeniji, da će pravila biti homogenija, da će naša politika biti puno usmjerenija i da će biti podrobnija, da će, da će biti puno kvalitetnija. tej Sada bih zamolio naše uvažene izvjestitelje da uzmu riječ. Želite li komentirati ono što smo danas e, čuli? Već kako smatrate prikladnim. Vaša izlaganja će biti zapravo zaključne riječi našeg današnjeg saslušanja. Ja mislim da što se tiče ovih strateških planova, moramo imati e, dobra financijska sredstva. To je primarno za poljoprivrednike. Ovo što nam je predstavila komisija, ovaj dokument, to je prvi nacrt. To je prvi nacrt. E, e, naravno da moramo dodatno raditi na tom nacrtu, moramo ga ulaštiti što se tiče eh, pojednostavljivanja, to se često spominje, eh, eh, generacijska obnova, mladi poljoprivrednici, potpora generacijskoj obnovi, sve su to bitna pitanja. Čuli smo mm, mnogo toga od zastupnika, od stručnjaka i tako dalje i sve ovo što smo čuli vrlo je slično ide po istoj liniji i mi radimo u tom smjeru. Hvala vam.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 Države članice imaju značajno iskustvo u ovom pogledu. Gospodin Andriju, hvala gospodine predsjedniče, hvala i svima koji su se danas javili za riječ i time zapravo oživljavali ovu e, raspravu u vezi pitanja koja, su bila tema našeg izvješća. Kada je riječ o uredbi o zajedničkoj organizaciji tržišta, reći ću vam par riječi o iznesenim prijedlozima. Oni su na neki način van okvira onoga što predlaža komisije ono što mi radimo je važno za očuvanje e, dohotka poljoprivrede. Mi želimo revidirati postojeće instrumente, iznijeti nove prijedloge za nove instrumente, za nove alate e, u slučaju krize i za njegovo upravljanje. Dakle, još jednom zahvaljujem e, svima koji su danas nam se obratili. Mislim da moramo zajamčiti da aspekt ruralnog razvoja bude i dalje pažljivo analiziran. Komisija je to malo zanemarila u proračunu smanjit će se ta davanja sa 38 na 28%. A te promjene znači da nećemo moći e, dovoditi nove ljude u ruralna područja, niti će e, biti moguće, tako reći, uspostavljati nova gospodarstva. I zbog toga moramo imati ispravno upravljanje ruralnim područjima. Dame i gospodo, ispričavam se, gospođa Müller. Mislim da se u ovoj raspravi danas iskristaliziralo nekoliko stvari. Naši poljoprivrednici trebaju pouzdanost, moraju moći planirali planirati. E, želimo poticati i mala i srednja poljoprivredna poduzeća i mislim da tu svi ozbiljno shvaćaju svoju ulogu. Poljoprivrednici žele e, proizvoditi održivo, žele proizvoditi ekološki i kad vidite kako se poljoprivreda razvila zadnjih 30-40 godina, onda e, možemo reći da smo doista puno postigli na području zaštite okoliša. Što se tiče kepinga, određene gornje granice rekli smo da će se to određivati po slobodnoj procjeni. Što se tiče ozelenjavanja, e, imamo, rekli smo da ćemo imati prijelazno razdoblje u provođenju strateških planova. Naći ćemo neki konsenzus, uključili smo već neke prijedloge. E, ovo što me malo e, začudilo je koliko smo raspravljali o pitanju plaćanja. E, meni kao poljoprivredniku je važno da to dođe na moj račun, a ja ću sama vidjeti kako ću se stvoriti rezerve. Poljoprivrednici su poduzeća, bez obzira koje su veličine i sigurno e, će biti lakše ako sama izvršim neke procjene tu. U svakom slučaju, bez obzira na sve komplikacije i na sve detalje koje moramo razjasniti, mislim da smo na dobrom putu. Mi kao parlament, kao odabrani predstavnici, imamo zadatak aktivno gledati unaprijed, zajednički E, formulirati rješenja, voditi dijalog s komisijom i postići nešto dobro za našu poljoprivredu. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Hvala stručnjacima, našim gostima iz odbora regija i Europskog ekonomskog i socijalnog odbora. Hvala svima koji su doprinijeli današnjoj raspravi ja bi naglasio problem korištenja kohezijskih fondova u ruralnim područjima. Neko je spomenuo i eksterna ograničenja. Zatim, pitanje je sela. Sela nisu isto što i gospodarstva. Također moramo se pozabaviti detaljnije E, i nekim drugim pitanjima komisija i svi drugi dionici moramo se pozabaviti pitanjima zašto nemamo mladih poljoprivrednika pa sve se u konačnici svodi na e, na zaradu koja je niža nego u drugim, nego u drugim profesijama, nego u drugim e, djelatnostima. Dakle, okolnosti su teške, tehničke, obrazovne, e, mogućnosti su manje i zbog toga smo suočeni sa starenjem poljoprivrednog stanovništva, odnosno stanovništva u ruralnim područjima. Ovo je sve u nadležnosti regija ovo o čemu govorim. Dakle, regije obraćaju značaju pozornost e, tim pitanjima. E, zahvalni smo na svim izvješćima i mišljenjima koje su sastavili moramo naprosto zamoliti i pozvati sve da sagledaju ZPP iz drugačije perspektive. Dakle, još jednom hvala našim e, izvjestiteljima i nakon jednominutne stanke krećemo na 16. točku dnevnog reda. Gospodin De Castro će predsjedavati sastankom zato što mene zovu druge obveze. Dakle, vrlo kratka stanka. Još jednom velika hvala. Hvala i gospodinu De Castru što će nastaviti voditi ovaj sastanak kao predsjednik.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 Riprendiamo i lavori. Nastavljamo s, nastavljamo s radom. Preostale su nam samo dvije točke dnevnog e, reda. Znači, točka 16. Dobro, točka 16 dnevnog reda, stanje rasprave o budućnosti Europe i naše izvješće Ivan Jakovčić je izvjestitelj za mišljenje. Hvala Paolo. Dodam kako je eto stjecajem okolnosti nakon ove rasprave o zajedničkoj poljoprivrednoj politici e, pitanje budućnosti Europe na dnevnom redu i naravno da pitanje budućnosti Europe za što je zadužena AFKO kao glavni odbor e, naše pravo je da damo mišljenje na o budućnosti Europe, pogotovo na temu naravno hrane, ali i svega onoga što čini poljoprivredu kao na neki način najintrigiraniju e, politiku koju ima e, Europska unija jer je poljoprivredna politika praktički jedan od glavnih simbola Europske unije. E, ističući tu važnost naravno želim istaknuti i važnost i kulturnog i gastronomskog nasljeđa ali i teritorijalne i društvene kohezije koja je itekako bitna na lokalnoj i e, regionalnoj razini gdje se na neki način e, u velikoj mjeri osim na regionalnoj razini odlučuje uopće o e, poljoprivrednoj politici i kakvu ćemo doslovno govoreći hranu jesti. Ono što želim ovdje naglasiti je moje mišljenje da i to sam i stavio u ovo mišljenje je da sinergija između organske poljoprivrede i e, e, proizvoda koji imaju svoje zemljopisno podrijetlo ima na neki način sinergiju koja je mogućnost e, konkurentnije europske poljoprivrede nego što ona danas jeste i želim inzistirati na tome jer vjerujem da je u tome upravo budućnost stvaranja sinergije između organske poljoprivrede, eko ekopoljoprivrede kako god je nazvali i one koje imaju proizvode sa zemljopisnim e, podrijetlom. Takvih proizvoda evo imamo tu, danas možemo vidjeti na Place de Luxembourg e, na ovoj tržnici i, zaista ti proizvodi su nešto što je vrhunska kvaliteta, a danas potrošači naravno i zbog zdravlja traže takve proizvode. Ono što bih htio na neki način na kraju dodati je da upravo sve ono o onome što se i razgovaralo o potrebi jedne reforme zajedničke poljoprivredne politike ali ono, ja želim naglasiti da moramo unutar europske unije smanjiti jaz između e, onih građana koji žive u gradovima onih koji žive u ruralnim područjima i upravo tu u tom kontekstu je budućnost europe iznimno bitna da kroz kohezijsku politiku ali i strukturne fondove te poljoprivrednu politiku na neki način te e, razlike e, maksimalno smanjujemo. E, želim na kraju najaviti da bih e, volio čuti vaše mišljenje o jednom amandmanu kojega bih predložio na, ovaj, e, ovo mišljenje namjerno ga nisam napisao zato da ne, bih na neki način stvarao konfuziju među nama jer se ne tiče direktno budućnosti europe ali se indirektno tiče budućnosti europe a to je tema svijet bez gladi ili zero hungry world two thousand and Volio bih čuti e, e, kolege koji su izvjestitelji u sjeni za ovo mišljenje da li misle da bi bilo dobro da ipak stavimo jedan amandman koji bi govorio o tome da želimo svijet bez gladi izgraditi do. 2030. godine jer je to moguće i da na neki način na taj način kažemo da europa sa svojim znanjem iskustvom tehnologijom e, ljudima E, može pomoći da svijet bude bez gladi a to ipak indirektno utječe itekako na budućnost e, europe. evo gospodine predsjedniče za sada toliko pa ja stojim na raspolaganju svim drugim izvjestiteljima za njihovo mišljenje. Grazie Nino. Hvala Nino, ovo je važna tema nakon e, dva dana Eh, ovog zasjedanja. Nema nas mnogo, nema niti mnogo javljanja za riječ, ali vidim, eh, aha, ispričavam se. Krećemo od Nikole Kaputo, zatim Flanagan, pa ćemo dalje vidjeti. Hvala e, predsjedniče, zahvaljujem i kolegi Jakovčiću na ovom nacrtu mišljenja. U potpunosti se se slažem s njim, kao što je već rečeno, ZPP je najintegriranija politika na razini Europske unije koja će i dalje doprinositi e, izgradnji budućnosti Europe. no moglo, smanjenje proračuna za ZPP mogao bi imati negativan učinak na standarde i zaradu, odnosno dohodak poljoprivreda. U okviru rasprave o budućnosti Europe naglašava se dodana vrijednost ZPP-a, a i njezinog doprinosa sigurnosti e, hrane, zatim e, isto tako u smislu razvoja ruralnih e, područja. U potpunosti se slažem s izvjestiteljem kada je riječ o konkurentnosti konkurentnosti u poljoprivredi e, proizlazi iz sinergije e, raznih e, oblika poljoprivrede, posebice one ekoliške. Kad govorimo o budućnosti Europe, na nama je odgovornost da predvodimo predvodimo planet tako da bi vjerojatno upućivanje na E, na mogućnost, e, odnosno na putove rješavanja ovih e, pitanja bi bilo prikladno spomenuti u izvješću. Hvala Nikola. Flanagan, imate riječ. Hvala najljepše E, ne uzbuđuje me često ono što kaže gospodin Juncker, međutim kada je u ožujku 2017. govorio o budućnosti Europe, pomislio sam dobro sada baš možemo o tome govoriti. Dogodio se Brexit, velika nacija izlazi iz Unije, dakle mogli bismo otvoriti raspravo o tome kamo idemo idemo li, krećemo li se u smjeru zajedničke obrane, udaljujemo se od zajedničke poljoprivredne politike E, rasprave se odvijaju, vode, e, svi smo, od svih nas se tražio e, savjet, međutim nisam čuo nikakav zaključak. Otkrio sam međutim da da nastavnici koje sam susret, susretao a susreo sam ih 22 u posljednja četiri mjeseca. A, misle e, e, odnosno e, nisu nikad čuli za proces za raspravu o budućnosti Europe. A to je vrlo, vrlo važno. Mišljenja se razvijaju. Što se, tiče, eh, što se tiče mene mogu reći da sam promijenio svoje mišljenje, krenio sam eh, kao skeptik, a sada je to nešto za što se želim eh, boriti. Međutim, gdje, je, gdje su te platforme, gdje su te rasprave o tome kamo se krećemo? Ono što stoji u ovom izvješću je dobro, ali rasprava se nije dovodila Dakle, meni se čini da se mi udaljujemo od zajedništva prehrane e, e, svih nas. Mi se zapravo ubijamo, a to je nešto čega sam sit. Mi smo toga u Irskoj imali previše. Hvala Luk. Riječ sada ima Dorfmanu. Mislim da nam je izvjestitelj ovdje prezentirao zanimljivo izvješće i ja se uglavnom slažem. Jedino vi ova točka dva nije jasna, možda mm, nije bio jasan prijevod. E, tu piše e, o ovoj sinergiji između geografskog e, podrijetla, oznake. Naravno da je to važno ali da e, bi konkurentnost poljoprivrede bila pojačana ovim značajkama, mislim da je to malo pretjerano. Mislim da to nije sve pokriveno e, zaštićenom oznakom. Možda bi to ovdje trebalo bolje formulirati. U izvješću također mi fali međunarodna dimenzija naše poljoprivrede u suzbijanju gladi. To je fenomen koji je prisutan u cijelom svijetu. Također, mi ovdje u Europi imamo veliku sigurnost namirnica i to moramo istaknuti. To je jedan od najvažnijih elemenata konkurentnosti. Mislim da treba ovdje reći koju rečenicu o energiji, o tome da je europska poljoprivreda i proizvođač energije. I mislim da je to važno i za budućnost Europe i za budućnost poljoprivrede. Kada već pišemo o tome, možda spomenuti i o tom području sinergija sa proizvodnjom energije. Na kraju još e, pitanje. Naš izvjestitelj je iz AFETA, e, pa mi je žao što ovdje nije spomenuto e, mislim da e, bi trebalo još na AFETu dodatno naglasiti tu ulogu poljoprivrede. Hvala Herberte. Buda ima riječ. Hvala predsjedavatelju. Da, vodili smo živu raspravu u ovom odboru. E, mi želimo da se stvari poboljšaju, da postaju otpornije na buduće izazove. Rasprava postaje sve zanimljivija. Postavljamo si pitanje kako iskorijeniti glad do 2030. No istodobno moramo biti svjesni da se ruralna područja napuštaju. Dakle, moramo e, razgovarati o tome kako spriječiti taj trend. E, govoriti o iskorjenjivanju gladi bit će potpuno nepotrebno ako se ne pobrinemo za ruralna područja. Ja bih htio isto tako naglasiti sinergiju svih politika koje su nam na raspolaganju, dakle unutar kohezijske politike, unutar ZPP-a, u smislu stvaranja e, prijateljskog, ugodnog e, okoliša koji će biti privlačan i mladim i manje mladim ljudima. U Rumunskoj je mnogo ljudi e, koji se odlučuju za pokretanje e, posla biznisa u ruralnim područjima. Vrlo je važno da im bude dostupno sve što im je potrebno kako bi i otišli, mislim na škole, telekomunikacije, bolnice, pojasni internet. Mi bez toga ne možemo živjeti danas. Dakle, važno je naglasiti te sinergije i razvoj ruralnih područja jer u suprotnom bit ćemo suočeni sa depopulacijom tih e, e, područja i sve će biti uzalud ako to ne riješimo. Hvala. Rope. Hvala gospodine predsjedatelju. I ja vjerujem i smatram kako je riječ o vrlo važnom e, pitanju čini nam se kao da sjedeći ovdje e, u, toku, u roku od nekoliko sati možemo osmisliti strategiju za budućnost Europe. Možemo raspravljati o ovoj temi iz različitih gledišta, možemo raspravljati o modelima izravnih plaćanja, o drugim mjerama, a svi su ti elementi vrlo važni No ne možemo naći rješenje preko noći. Niti e, niti se možemo pouzdati samo u naš interes. Moramo promijeniti dakle stajalište i uključiti u raspravu i druge stručnjake, istraživače, znanstvenike kako bi ovo e, mišljenje moglo prikazati put u budućnost Europe čak i ako razmatramo poljoprivredu govorimo zapravo o vlasnicima poljoprivrednog zemljišta, a oni nisu uvijek i poljoprivrednici. Mnogo ljudi s druge strane e, obrađuje zemlju, ali proizvode li ono što se traži na tržištu? možemo li osigurati preživljavanje gospodarstava u budućnosti sve su to pitanja koja moramo razmotriti kao i mjere kojima bi se ojačala e, vitalnost gospodarstava u budućnosti. Potom ekološka poljoprivreda. Fond za ruralni razvoj daje potporu za ekološku e, poljoprivredu koji će u budućnosti biti smanjen za 50%. I kako onda nastaviti? mnogo, eh, mnogo je poljoprivrednika odlučilo baviti se ekološkom eh, proizvodnjom prijem. A kako ćemo mi ih u budućnosti eh, pomagati. Dakle, to su pitanja za budućnost koja moramo riješiti za budućnost. E, nije u redu niti opravdano da naši poljoprivrednici budu suočeni sa vrlo složenim, vrlo kompleksnim e, pravilima. Dakle, kažemo da ZPP e, nakon 2020. da će dati veću fleksibilnost državama članicama. No, hoće li to biti dobro? U nekim slučajevima, po mom mišljenju, može biti e, loše jer će države članice možda donijeti neke mjere koje će biti dobre za njih, ali ne i za Unije. Dakle, meni se čini da bi trebalo prebostiti jaz između e, različitih država članica ako e, želimo zaustaviti recimo migraciju iz baltičkih zemalja u Njemačku u, u koju naši radnici odlaze e, kao sezonski e, radnici. A sve kako bi mogli pristojno zaraditi. Mi ne želimo konačni, oblik mišljenja u nekoliko sljedećih e, tjedana. Hvala. A sada molimo od komisije da preuzme par, e, riječ. Ne, e onda vraćam riječ gospodinu Jakovčiću. Svima na e, raspravi, hvala vam na idejama. Meni je potpuno jasno da na jednom A4 formatu sve ono što je budućnost Europe u poljoprivredi e, sigurno <laughs> teško stane e, e, i ja sam se na neki način koncentrirao na neke, momente. Hvala vam na prijedlozima oko uključivanja i stručnjaka i potrebe da govorimo o tome da imamo ruralna područja koja su sve praznija i praznija i time sigurno nećemo sačuvati E, europsku poljoprivredu i time sigurno nećemo sačuvati e, ruralni razvoj. Tako da mislim da taj naglasak e, nedostaje i ja ću ga i molim vas da date vaše amandmane ako želite naravno, ali ja ću u svakom slučaju još iskoristiti i tu tezu koju sam čuo o napuštanju ruralnih područja, odlasku u gradove, odlasku u druge zemlje kao što se spominje iz baltičkih zemalja odlazak u njemačku tako isto i slično i sa hrvatskom odlazak u irsku u ovom slučaju iz hrvatske i to baš iz ruralnih područja mladi ljudi odlaze u dublin i drugdje e, tražiti svoju sreću mislim da o tome trebamo isto tako nešto itekako važnoga dodati u ovo izvješće. hvala još jednom svima na sudjelovanju i molim za amandmane bit će mi velika radost da dogotovimo ovo izvješće svi zajedno.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 Rok za podnošenje amandmana je sutra 10. 10. listopada do 13. sati. E, došli smo do kraja 16. točke dnevnog reda. Prelazimo na sljedeću točku, a to je prezentacija izvješća agrimisije u Irsku od 18. do 20. rujna ove godine. To je bila važna delegacija našeg odbora. E, mnoge kolege koje su bile na toj misiji su danas e, tu s nama. Želi li se netko javiti? Gospođa McGinnis, Flanagan, Tato, izvješće je predstavljeno, a mislim da je i podijeljeno. Dakle, Mered McGinnis, Hvala predsjedniče. Dobro je imati ovaj izvještaj jer smo gotovo i zaboravili što smo radili tijekom ove posjete. Zahvaljujem kolegama koji su bili s nama u Irskoj. Drugog dana smo imali problema s e, vremenom pa smo morali otkazati e, planove, no sve to možete i pročitati a mislim da smo dobili dobar, dobar okus onoga što danas e, Irska jeste. Bili smo na nacionalnom natjecanju u Oranju, što je bilo posebice zanimljivo e, kolegama. To je važan e, ruralni događaj koji samo naglašava i podcrtava važnost poljoprivrede iz EPP-a imali smo isto tako poljoprivrednike iz e, sjeverne e, Irske, tako da smo mogli vidjeti kako poljoprivreda funkcionira i tamo. Velika Veliko hvala tajništvu, posebice Karen, ali e, i irskim poljoprivrednicima koji su nam pomogli onaj dan kada nas je vrijedne spriječilo u našim planovima, pa smo vidjeli oglednu farmu i mnogo toga e, saznali i vidjeli što se događa. Hvala e, kolegama i na gostoprimstvu, svim irskim e, poljoprivrednicima. Bili smo više nego dobrodošli na gospodarstvima. Ljudi u takvim zajednicima su vrlo često velikodušni, vrlo velikodušni, ne žele vas pustiti od sebe bez da vas nahrane. Dakle, uvijek se osjećate budete vrlo dobro došlima. E, nadam se da su sve kolege uživale u posjetu, a isto tako kako funkcioniraju ruralne zajednice i poljoprivreda u Irskoj. Zahvaljujem svima na suradnji nismo dobili sve što smo htjeli, ali možda to možemo, e, možemo i ponoviti nekom drugom zgodom. Naravno, ako dobijemo drugi mandat, e, držimo e, pačeve za to. Hvala svima. Hvala, Mered Flanagan. A ja bih e, se zapravo nadovezao na mnogo što što je rekla gospođa McGuinness, to je bio dobro, dobar događaj. E, rekao sam prije da sam e, bio skeptik, a moje, moje iskustvo iz odbora Agri je vrlo E, dobro izvuklo je najbolje iz, iz omene, tako da mi je drago e, da su kolege bile u Irske i vidjeli kako poljoprivreda funkcionira. E, žao mi je što nismo ostvarili sve naše planove zbog vremena i, i to je šteta jer E, meni, ja sam ponosan na ideju proizvodnje e, e, sira u gradu i htio sam i mislim da bi bilo dobro da smo mogli pokazati neke od tih proizvođača, ali možda to možemo nadoknaditi neki put Dakle, hvala i na tome što ste posjetili nacionalno natjecanje u oranje u Tulamoru. Nadam se da ste se i dobro zabavili, jer to je ono što i pokušavamo ponuditi ljudima kada ih eh, pozivamo u iskustiv. Egnju, izvolite, hvala predsjedatelju. Svi ćemo se rado sjećati ovog e, posjeta, bio je zanimljiv i ugodan. E, čestitam gospođom Meginisu na uspješnom rješavanju krize i pronalaženju alternativnih e, planova. A još je nešto što neću nikada zaboraviti. Došli smo na na međutim, zato što smo bili vipovi, onda su nas E, htjeli dovesti blizu e, događanja, ali naš vozač je oklijevao i jedan e, od dužesnika je rekao da, da, ali morate morate ići, međutim mi to nismo htjeli, upravo zato što se vozač bojao da će zapati, sviđao mi se i hotel. Ja sam pušač, onda želite imati ugodan prostor za pušenje nakon e, večere, a to je naš hotel e, imao. E, bilo je ugodnih fotelja u kojima smo to mogli na miru pušiti. Bili smo na gospodarstvima, vidjeli različitu mehanizaciju. i istaknuli kako e, sistem bez pomoći neće funkcionirati. mljekarne farme e, se isplate, ali se plaćanja daju vlasniku koji često niti ne živi na zemlji, a ta vrsta potpore je neprihvatljiva, kriva je. A isto tako, ako mljekarstvo nije profitabilno, onda onda im e, Brexit neće stvarati e, probleme. Vidjeli smo uzgoj e, konja E, I to smo isto sagledali e, u kontekstu Brexita. Pa postoji umjeta oplodnja, ne trebamo, ne trebamo premještati pastuhe stotine kilometara. Dakle, e, o čemu je riječ u utrkama konja? Pa riječ je o zadovoljavanju instinka i potrebe za klađenje. a one koji se klade e, uopće ne zanima otkud dolazi e, e, njihov konj, njihov kandidat natjecanje u e, Oranju je bila prilika da porazgovaram sa ljudima koji se bave poljoprivredom e, u Irskoj. Oni nisu znali da sam ja političar, no svi su spominjali stalno Brexit. E, to je vrlo velika stvar za sve njih i taj se Brexit mora riješiti na ispravan način za njih. A što se događalo sa s tiskom, s medijima. E, svi su govorili kako će Irska biti žrtveno janje e, Brexita, kako Irsko treba potpora Europske unije da se s time iznese. Međutim, ako žele E, ako žele tu potporu morat će, ja sam im rekao, podići svo, e, svoje poreze na, na terenu. E, va bene. U redu. Uvijek je zanimljivo slušati Stiva Egnjua. Merci, monsieur président. Merci de, de... Hvala, gospodine predsjedniče. Hvala na ovom izvješću. Za nas je sve ono važno. E, važno nam je čuti kakva su vaša iskustva iz posjeta e, Irskoj. Zahvaljujemo gospođi McGuinness e, koja nam je, koja, je divno organizirala e, ovaj posjet. Program je bio neobično e, zanimljiv, iako je bio izmijenjen. Mogli smo vidjeti e, kako Brexit pogađa poljoprivredni sektor u Irskoj. Brexit je ono što e, brine ne samo Irs, e, Irce, nego i sve nas. Naime, Brexit će se odraziti na sve odnose u Europskoj e, uniji. No, Irce brine i odnos sa Sjevernom Irskom, a ti su odnosi bitno promijenjeni i poboljšani nakon dogovora iz 1998. mogućnost da ne bude nikakvog dogovora kod Brexita bila bi doista katastrofa za ova dva dijela jednog te istog teritorija, odnosno za te dvije, e, dvije države. Vidjeli smo i bili na e, utrka, na konjičkim utrkama, to je važno i za Francusku. Mi imamo e, udrugu, odnosno federaciju koja se time bavi i koja nam je važna. Životinje se moraju premještati, a trenutačno se one premještaju e, preko, odnosno kroz Ujedinjenu kraljevinu. Međutim, ako se granice ponovno uspostave, onda je pitanje hoće li to biti moguće. I zato bi to pitanje trebalo riješiti. Mi ćemo i dalje voditi rasprave s tim u vezi s našim kolegama iz te e, asocijacije u Irskoj. bez obzira na veličinu gospodarstva, a ima ih e, e, različiti. Mi smo ih sve posjetili, bilo ih je malih, velikih, eksperimentalnih, Zatim smo isto tako vidjeli primjenu e, plodoreda i doista potrebna je potpora ne samo zbog zarade, zbog dohotka, nego i u smislu davanja, pružanja pomoći u prijelazu iz različitih oblika poljoprivrednih e, praksi. Sve, sve je to moguće i u okviru obzora 2000 koji će biti uključen u VFO. Isto tako bilo bi dobro i bio bi potrebno znanstveno, znanstvena pomoće i ja sam na taj način upoznala mnoge kolege i to mi je bilo velika, veliko zadovoljstvo. Proveli smo večer e, među ženama, ja nisam poljoprivrednica, ali mi je bilo vrlo zanimljivo čuti žene koje se bave poljoprivredom a ja dolazim iz e, vrlo naglašene poljoprivredne regije, pa mi je to bilo vrlo važno. Hvala Karin. A sada dajem riječ Nikoli Kaputu, a onda se vraćamo gospođi Meginisi. Hvala ti, Paolo. Kao prvo zahvaljujem irskim kolegama, gospođi Meginis, koja nas je e, vodila na jedinstven e, način e, prema planu. No, pratili su nas i druge kolege, bio je to divan posjet taj zeleni otok e, e, Irska e, je zemlja koju treba posjetiti u svakom parlamentarnom mandatu da bi se dobio dobar nojam o poljoprivredi u toj naciji. Govorili smo, razgovarali smo s poljoprivrednicima, jeli smo s njima, ugostili su nas u njihovim e, kućama. Dakle, dobili smo vrlo, vrlo dobru predođbu o tome kako funkcionira poljoprivreda, a najvažniji aspekt je, koji nosim sa sobom, koji sam ponio, je velika otvorenost prema novim e, tehnikama, ali i e, svijest e, nužnosti hvatanja u koštac s budućnosti, poštujući, poštujući okoliš i zaštićujući ga. Za mene je to bio posjet koja ću se uvijek e, sjećati. E, samo me posjet ojačao u mišljenju kako je riječ o velikoj e, naciji. Naravno, brine ih Brexit, što je posve razumljivo to su spominjali svi poduzetnici eh, koje smo susreli, ali vjerujem da uz pomoć Europske unije da ćemo uspjeći ime pomoći u svemu tome. Hvala Nikola. Maron Meginis. A izvolite, kolega prvo ima riječ. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Prvo bih zahvalio gospođi Magini za, na, na sjajnoj posjeti Irskoj. Isto tako bih volio reći da smo vidjeli odlične modele, već smo poslali naše poljoprivrednike eh, u Irsku da vide kako tamo izgleda poljoprivreda. Mislim da bi komisija trebala organizirati posjete kad je riječ o istraživanju eh, na ovom području E, bilo je zanimljivo vidjeti kako to rade u Irskoj. Jer poljoprivrednici se moraju znati e, nositi sa svom tehnologijom. Brexit e, je možda tempirana bomba za irske poljoprivrednike. Rekli su nam da je kapacitet obrade da, da, da mora doći do sporazuma između te dvije zemlje, između e, Irske, Ujedinjene kraljevine, jer u protivnom oni neće moći preživjeti na tržištu, morali bi zatvoriti svoje e, farme, svoja imanja. I mislim da Europska komisija mora biti dosta oprezna u pogledu rješavanja pitanja Brexita i irske granice. Izvolite, Eh, hvala još jedanput, hvala na svim toplim komentarima. Doista cijenimo svi mi koji smo Irci ovdje u odboru. Želim eh, citirati eh, komentar gospodina Agnjua. On je zastupnik Ukipa i on je rekao da je Brexit veliki e, sporazum, velika stvar. On jest velika stvar za irske poljoprivrednike. Ja to priznem Ja se nadam da njegovi kolege da će to shvatiti prije da su to shvatili prije nego što je došlo do glasovanja. Jer posljedice po Irsku su ekstremne i jako teške. Teško ih je razriješiti. Mi se nadamo da će doći do sporazuma sa Ujedinjenom kraljevinom. Moramo to riješiti na pravi način, ali to nije uvijek lako. Kad ste toliko dugo povezani e, tradicijom, povješću, e, članstvom u Europskoj uniji, vrlo je teško onda rasplesti cijeli taj odnos. Podrška kolega e, diljem Europe E, je nešto što Irci duboko cijene i ja se nadam da ćete tu poruku prenijeti u svojim zemljama. Nema sumnje da je Irska žrtveno janje. Nikad mi nitko nije rekao podržat ćemo vas ako povećate porez na, na dobit. Dakle, vrlo je to bitno. Vrlo je E, bitno jer je Europska unija projekt mira i Europska e, Europa razumije da je postignut mir u Sjevernoj Irskoj, a mir je tu zato što smo dio veće zajednice koja se naziva Europska unija. Kad se Brexit dogodi, ja se nadam da ćemo imati sjajne odnose sa Ujedinjenom kraljevinom i da neće biti granica u Irskoj, odakle ja dolazim. A ja sam iz pogranične regije i neću glasati ni za što što će e, ponovno prizvati granice, posebice teške granice. E, granice su nešto što onda e, se nastani i u glavama ljudi. Evo, ovo je izvješće koje smo mi pripremili. E, to je divna uspomena na vaš posjet, ali nadam se e, da ste uspjeli shvatiti koliko je Brexit emotivna stvar za ljude koje ja predstavljam i moramo raditi u njihovom interesu. Hvala vam. Hvala vam, Marija. E, Hvala svima. U ovom trenutku mogu reći da prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je odobrenje preporuka koordinatora odbora Agri. Ako nema prigovora, smatramo ih usvojenima. I u ovom trenutku možemo se samo pozdraviti. Vidimo se 15. listopada, jesam li u pravu. Hvala svima. Zasjedanje odbora Agri je zatvoreno.